Dobar dan. Poštovani kolege, barem dobar dan onima koji su ovdje. Možemo prijeći na osvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora, dnevni red se smatra usvojenim Hvala. Trebamo također odobriti zapisnik sa prethodnih sjednica. od 25. rujna do 19. listopada. Ako nema nikakvih komentara ili primjedaba, zapisnik se smatra usvojenim. Hvala vam. Nemam nikakvih priočenja danas, ali moram vas izvijestiti o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku. Imamo tri bijela dima, recimo to tako, da upotrebim takvu analogiju iz Svete stolice. Dakle, uspješno smo zaključili tri trijaloga. Konačni trijalog o IFRS 9, dakle u prelaznom aranžmanu koji se održao 25. listopada. Kao što znate, to je bio ubrzani postupak za pakete CRR i CRD. Na konačnom trijalogu postignut je politički sporazum na temelju kompromisa prema kojem e, s jedne strane se koristi kao polazište tekst vijeća, a s druge strane se uklanja prag e, sa 20% na 0% za dinamični element. Tu nije bilo nekih znatnih razlika, dakle imamo savjetovanje sa nadležnim odborima na sastanku 20. i 21. studenog. To je važno zato jer će nove odredbe o knjigovodstvu ustupiti na stavku 1. siječnja. Tako da ćemo imati dovoljno vremena za ovo prijelazno razdoblje do stupanja na snagu, čime ćemo postupno uvesti zahtjevni računovodstveni okvir. Drugi trijalog o hjerarhiji vjerovnika. Stajališta vijeća i parlamenta bila su vrlo bliska i to je omogućilo postizanje sporazuma na prvom trijalogu 25. listopada. Konačan tekst nakon e, tehničke dorade proslijeđen je pregovaračima desetog. Parlament je osigurao kraći rok za preuzimanje teksta u nacionalno zakonodavstvo i postigao je sporazum o drugim aspektima što uključuje i pojašnjenje definicije o izvedenicama i također za neke druge relevantne odredbe što uključuje također i e, davanje prednosti određenim vjerovnicima u uvodnim izjavama. I nakon niza trijaloga postignut je također sporazum i o F2, Junckerovom planu, dakle. Imali smo još dva otvorena pitanja. Prvo, upravljanje, a drugo, financiranje. Razmatranje tih pitanja nakon e, posljednjeg trijaloga nije bilo dovršeno jer je vijeće ponovno otvorilo ta pitanja, ali konačno je postignut dobar kompromis e, u oba slučaja koji je u skladu sa onime što smo bili to dogovorili na prvom trijalogu. Dakle, to je vrlo dobar rezultat e, i također dobra vijest za stupanje na snagu revidirane uredbe početkom 2018. godine i to je dobra vijest za ulagače, dakle imamo pravnu sigurnost za nastavak plana ulaganja, a s druge strane također imamo i mogućnost poboljšanja mehanizama plana financiranja kako bi smo omogućili mobilizaciju ulaganja diljem Europske unije. Naravno, važna je i hierarhija vjerovnika jer je to alat koji nam omogućuje e, također i e, rangiranje dugova, tako da je to jedan pozitivan zamah za parlament. Dakle, s jedne strane možemo imati pravodobne rezultate, rezultate a s druge strane možemo pridonijeti radu na sadržaju zakonodavstva u skladu sa našim mandatom. Evo možemo prijeći sada na petu točku dnevnog reda, a to je usvajanje prijedloga rasporeda sjednica odbora Ekon za 2018. godinu. U svojim materijalima možete naći raspored koji su odobrili koordinatori 26. listopada. Dakle, ako do kraja ovog današnjeg sastanka ne pristignu nikakvi komentari, smatrat ćemo raspored usvojenim. I sada možemo odmah dalje na sljedeću točku, šestu točku dnevnog reda, a to je godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Naš izvjestitelj za mišljenje je gospodin e, Niedermayer. Imamo zadatak izraditi mišljenje. Ovaj put ove godine je nadležni odbor, odbor za proračun. Danas ćemo razmatrati amandmane. Zaprimili smo 104 amandmana i naš izvjestitelj ima riječ. Izvolite. Hvala. Imamo malo vremena za raspravu, ali mislim da će biti ipak dovoljno. Evo kao što je predsjednik već najavio, ovo je samo mišljenje na izvješće koje priprema odbor za proračun. Treba reći sljedeće, kao izvjestitelj za mišljenje smatram da trebamo izraditi mišljenje koje ne bi trebalo biti dulje od 1500 slovnih mjesta. Zbog toga trebamo imati dobar broj amandmana koji će obogatiti početni tekst. Rekli smo dakle da imamo više od 104 amandmana i od e, tih amandmana nastojimo uključiti one glavne koji idu u istom pravcu kao i kompromisni amandmani. Mi smo predložili 16 kompromisnih amandmana koje ćemo sutra prvi puta razmotriti na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Osim toga, nastavili smo se teći potporu za neke pojedinačne amandmane. Evo, samo ću izdvojiti nekoliko stvari koje bismo htjeli zadržati u izvješću budući da su to ključne napomene. Dakle, kao prvo, uloga investicijske banke je e, djelovati tamo gdje dolazi do propusta na tržištu i također podržati prioritetna područja europske gospodarske politike, dakle financiranje inovacija, istraživanja i razvoja te održiv i zeleni rast i kao i pružanje potpore financiranju, naročito financiranju malih i srednjih poduzeća. Drugo što želimo naglasiti u izvješću jest potreba da se što prije razjasni učinak Brexita na financijsko stajalište investicijske banke. Sljedeća točka odnosi se na našu agendu odbora Ekon i parlamenta a to je dosta važno pitanje kao što smo vidjeli u posljednjih nekoliko dana. Dakle, bitno je transparentnost stvarnih, e, stvarnih vlasnika i također i sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca. I e, osim toga, naglašavamo važnost konsolidacije e, vanjskog djelovanja investicijske banke i usklađivanja djelovanja EIB-a sa ostalim politikama i također e, stavljanje naglaska na određene korisnike poput Ukrajine. Evo, pripremamo se sada za sastanak izvjestitelja u Sjeni koji će se održati sutra i nadam se da ćemo postići konsenzus e, oko smjera samoga izvješća i oko pojedinačnih amandmana. Hvala Hvala izvjestitelju. Sada otvaram e, raspravu. Na redu su izvjestitelji u sjeni. E, gospodin Ramon Hareguja Tondo u ime SID-a. Hvala, gospodine predsjedniče. Na početku želim e, zahvaliti kolegi Niedermayeru na obavljenom poslu. Pa, Moram priznati da sam uspio samo preletjeti tekst o kojem ćemo razgovarati sutra na sastanku izvjestitelja u Sjeni. I vidim da je izvjestitelj spreman preuzeti neke od amandmana koje smo mi uložili. Međutim, htio sam još jednom obrazložiti stajalište socijalista, odnosno Djelovanje Europske investicijske banke ima značajan učinak na makroekonomiju i predviđanja tog učinka do 2020. godine iznose 0,25% europskog BDP-a, što znači da bi se mogla stvoriti 2 milijuna novih radnih mjesta. Dakle, mislim da je važno istaknuti učinak djelovanja Europske investicijske banke na makroekonomskoj razini. Europska investicijska banka i dalje djeluje anticiklički, dakle, Ovim ulaganja u Europskoj uniji još uvijek nije dosegao razinu prije krize, no znamo koliko je važna uloga Europske investicijske banke u smislu poticanja rasta i poticanja potražnje. Uložili smo još jedan amandman koji se odnosi na spominjanje broja mandata koji su suvišni prema izvjestitelju. Neću sada ulaziti u to o kojim se mandatima radi, ali ja bih e, htio da se to ne spominje i zbog toga smo predložili i brisanje tog stavka. Također e, se slažemo sa isticanjem uloge investicijske banke u njezinom vanjskom djelovanju. Europska investicijska banka jest javna razvojna banka i ta dimenzija njenog poslovanja je važna. E, smatramo da bi investicijska banka trebala imati analitičku ulogu, dakle ne djelovati samo kao financijska ustanova, nego i banka koja pronosi dobru praksu i također raspolaže i širi znanje. Također, banka treba ojačati svoju prisutnost u bioekonomiji i u borbi protiv klimatskih promjena i mislim da se tu slažemo s izvjestiteljem. Upravo u ovom e, području gospodarstva odlučujuću ulogu ima budućnost Europske unije i mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako ne bismo previše zaostali za SAD-om i kako bismo smanjili zaostatak koji imamo iza Sjedinjenih američkih država. Također želimo istaknuti ulogu Europske investicijske banke u podržavanju malih i srednjih poduzeća i projekata koji stvaraju radna mjesta. Europska investicijska banka odnosno e, Europska investicijska banka ne smije trpjeti zbog Brexita. Ne smije ostati bez sredstava. Porezne prijevare znamo da izazivaju uzbunu u javnosti, a Europski parlament je tu svojim odborom za panamske dokumente odigrao važnu ulogu. Želimo također istaknuti važnost e, i kulturne industrije kao jednog od područja u koje ulaže Europska investicijska banka. Nadamo se da će banka izdati priopćenje koje će omogućiti izdavanje obveznica što će približiti građanima i također želimo tu naglasiti ulogu Europskog parlamenta. Postoji još jedan amandman koji želimo ovdje istaknuti jer nam je do njega posebno stalo. Odnosno, Europska investicijska banka bi u nekim područjima trebala moći e, e, imati učinak na e, proračun Europske unije i zapravo tu imamo neka javna ulaganja koja ne smiju ulaziti u pasivu zemalja članica i to bi išlo na ruku i paktu o stabilnosti. Evo, to ćemo predložiti u ime socijalista i demokrata na sastanku izvjestitelja u Sijeni, a inače smo vrlo spremni surađivati sa izvjestiteljem kako bismo izradili što obuhvatni tekst. E, hvala. Nemamo izvjestitelja u sjeni ECR-a, dakle nema niti za liberale, nema nikoga ni u ime Gua, e, dakle u ime zelenih riječi ima Molly Scott Cato. Hvala, žao mi je što ostalih nema, ja neću biti u mogućnosti prisusovati sastanku izvjestitelja u sjeni. No, mi ćemo ipak eh, kasnije danas e, uložiti neke amandmane kako bismo razjasnili što želimo postići. Drago nam je što su prihvaćeni mnogi amandmani koje smo mi iznijeli, a također i kompromisni amandmani predstavljaju dobru dopunu teksta, tako da ćemo neke od njih podržati. Drago mi je što se kolege slažu da je investicijska banka važna institucija koja nudi ulaganja i koja može poboljšati stanje u društvu diljem Europske unije. Želim istaknuti da je važno iskoristiti ovu priliku u odboru i među izvjestiteljima kako bismo potakli banku da više ulaže u područja koja su na dobrobit europskih građana. Dakle, ulaganjem u projekte koji donose dobrobit E, europskim građanima koji nisu privlačni privatnim ulagačima, Europska investicijska banka može e, popuniti ovaj jaz koji je nastao nedovoljnim ulaganjima deset godina. Također e, trebamo ojačati njezino djelovanje u nekim područjima, odnosno Europska investicijska banka ili cjelokupni EFSI koji stavlja na raspolaganje sredstva moraju prepoznati činjenicu da još uvijek ulaganje zaostaje nakon krize, a to je veliki problem za poduzeća diljem kontinenta i tu mogu e, djelovati pojedinačno i kolektivno zemlje članice djelujući pametno na fiskalnoj razini i poduzimajući mjere koje će e, dupreti poduzeća u okviru održivog gospodarstva. Također, u sadašnjem tekstu stoji da je fiskalna stabilnost ključni preduvjet e, za održiv e, gospodarski rast. U amandmanu 43 to je uzročno posljedična veza zapravo ide u suprotnom smjeru i postoje dokazi da je fiskalna konsolidacija ugrozila rast u Europskoj uniji. No, budući da se ovaj tekst ne bavi fiskalnom politikom i tu se nikad ne slažemo i to je sada nizu rasprava između klubova, dakle stoga predlažem da se jednostavno ukloni ta rečenica. Molimo izvjestitelja i izvjestitelju u sjeni da razmotre naše prijeloge u vezi sa sljedećim pitanjima. Prvo, e, spomen e, cilja od 1,5 e, stupnja i također naš amandman 59. A to je naročito važno budući nam znanstvenici kaže da sada dolazi do zatopljenja od 3 stupnja sa sadašnjim ciljevima. Ovoga ljeta smo imali najgoru sezonu uragana ikad i također mnoga, mnoge šumske požare. Dakle, ovo je dobra prilika sada da ponovno razmotrimo ovaj cilj od stupnja i pol. Kada je riječ o Brexitu, trebamo naglasiti da dok e, Ujedinjena kraljevina ima pravo na ulaganja sve dok ne istupi iz Europske unije, svi ti takvi projekti moraju se ravnati strogim standardima i nakon Brexita Ujedinjenu kraljevinu e, treba obvezati da se ili drži ciljeva ili da vrati novac. Također molimo izvjestitelje sjeni da razmotre naše amandmane 103. i 104. za e, zviždača odnosno Europsku investicijsku banku i molimo da se to obuhvati kompromisnim amandmanima. I na kraju imamo amandman koji se odnosi na rodnu ravnopravnost u upravnom odboru Europske investicijske banke, što će osigurati i e, djelotvornost tog odbora u interesu svih državljana. Ovaj odbor e, ima isaknutu ulogu u trenutku kada se razmatra uloga žena u javnoj upravi i želim iskoristiti ovu priliku kako bi podržala taj amandman koji traži rodnu ravnopravnost. Dakle, zadovoljni smo u globalnu napretkom ovog predmeta. Žao nam je što nećemo prisustvovati sutrašnjem sastanku, ali nadam se da ćete razmotriti naše amandmane. Mi ćemo poslati popis amandmana sa fusnotama kako bismo ih obrazložili i nadam se da će to pomoći i izvjestitelju sjeni u izradi uravnoteženog teksta. Hvala vam. Thank you. Uh, Hvala vam. Uh, u redu. Ne vidim da se nitko javlja niti pod spontanim javljanjem za riječ i onda ću sada vratiti riječ natrag izvjestitelju. Hvala vam lijepa na komentarima, izvjestiteljima u sjeni. Mi ćemo pokušati učiniti sve što možemo kako bi pronašli dobar kompromis, dobre kompromisne amandmane i vidjeti kako možemo postići jedinstvo za e, neke amandmane. Vidjet ćemo sutra što možemo učiniti, bit ćemo u kontaktu i nadam se da ćemo moći dobiti ovdje odbor Ekon i za sve to i dostatnu podršku. Hvala vam lijepa. Što se tiče vremenskih rokova, Mogu vam reći sljedeće. Glasanje u odboru je predviđeno za 20. studeni. Prema našem dnevnom redu smo sada jako dobri unutar vremenskog okvira. Možemo prići na točku broj 7 i 8. To je zajednička rasprava o e, dva prijedloga, dakle o zajedničkoj osnovici poreza na dobit i zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit. To je nešto što mi nam smatramo u okviru paketa. Sada smo u fazi da možemo razmotriti amandmane. Imamo 414 amandmana za CCTB, za to izvješće za izvješće gospodina Tanga, uključujući 59 amandmana od samog izvjestitelja i 301 amandman za izvješće o CCCTB-u, uključujući 30 amandmana koje, koje je podnio izvjestitelj gospodina Masur. I sada vam mogu reći da je to, kao što svi znamo, ključan komad zakonodavstva. i da očekujemo da će se u vijeću ozbiljno razmotriti ovaj naš prijedlog. Ne znamo kakav će biti završni tekst u kojem ćemo glasati, ali znamo da bi to moglo biti vrlo koristan način kako da riješimo i onaj problem oprezivanja digitalne sfere pogotovo u okviru CCCTB-a, dakle da se državnog načela da ćemo oporezivati dobitke. I stoga zahvaljujem svim eh, koji su sudjelovali u tome na njihovom radu. Kao prvo, Paul Tang, imate sedam minuta, izvolite, Paul. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Hvala i na svim amandmanima, na svim doprinosima. Bilo mi jako zanimljivo pročitati ih i ovo razmatranje amandmana nam pristiže u jednom dobrom trenutku zato što je jučer došlo do onih dokumenata gdje vidimo da neki, uključujući mog junaka Bona, drugačije plaćaju poreza od mene i vas. A, imamo i e, prijedlog da se reformira američki e, sustav oporezivanja e, dobiti, uključujući to da se smanje sa 35 na 20% e, porezna osnovica. Sada se očekuje odgovor Europske unije na to. A u tom smislu razgovaramo danas u jednom od tih rješenja, to je zajednička osnovica poreza na dobit. Mislim da bi to mogao biti dobar odgovor na to. I zbog toga što se tu držimo onog načela jedinstvenog načina oprezivanja. U trenutnom sustavu e, oprezivanja dobiti tvrtke mogu odlučiti gdje žele zapisati svoju dobit, a s ovim prijedlogom, sa tim sustavom jedinstvenog oporezivanja, su države one koje određuju gdje se nalaze dobiti i gdje se treba onda ih i oporezivati. I stoga se porezno planiranje s tim efektivno ukida. Zatim, naravno, imamo amandman 94. mekarti gdje želimo to načelo imati na globalnoj razini, da. Ali ja mislim da ako Europa usvoji to načelo jedinstvenog oporezivanja zajedno sa državama poput Švicarske ili Sjednih američkih država, da će to onda postati dominantno načelo u smislu oporezivanja dobiti i da će to doista onda dovesti do kraja sustava e, kojeg imamo sada i da se na globalnoj razini onda zatim isto tako određuju dobiti i da se onda oni dodjeljuju državama. To bi isto tako promijenilo i e, sam sustav e, natjecanja e, u okviru poreznih sustava. Dakle, države više neće onda nuditi mogućnosti u smislu poreznog planiranja i doći će do stvarnog ulaganja. Koliko vidim iz amandmana, neki razmišljaju drugačije što se tiče poreznog natjecanja moje, moja strana, ljevo krilo i moj klub je iznio mislim jedne minimalne osnovice, a drugi naglašavaju da bi svaka država trebala imati mogućnost odrediti svoju poreznu osnovicu. Ono što meni nedostaje u tim amandmanima je eh, onaj prijedlog Emmanuel Macrona da imamo obvezujuću poreznu stopu dakle da imamo neš, ne, nekakav raspon minimalne i maksimalne porezne osnovice, možda bismo i to mogli razmotriti. O amandmanima vidim nešto što je zanimljivo, to su oni dodaci, da se dakle to e, odnosi i na oporezivanje digitalnih platforma poput Googlea i Facebooka. Alana Masur i ja smo već spomenuli rad e, iz OECD-a i na taj način izmijenili naše prijedloge od Markara su u amandmanu 87. i gospodin Ferber u amandmanu 142 spominju isto. Markus zaključuje da trenutno zakonodavstvo u smislu oprezivanja se treba promijeniti kako bi imali i onaj e, pojam virtualnog poslovnog nastana. I mislim da je to nešto bi Europski pamet trebao podržati. Drugi dodatak je održivost. Vidio sam amandmane od e, primjerice 259, Eva Jolie, 266 i gospodin Bulman i Bere su isto tako podnijeli amandman s kojim se govori o um, za održivost. To je možda isto tako nešto što bi mogli razmotriti u okviru sastanka s izvjesem u sjeni. I postoji još jedan element kojeg bih također htio naglasiti. Petar Ježek i jedan drugi kolega su s pravom rekli da treba e, za provedbu tog europskog poreznog sustava suradnja sa poreznim tijelima i tu se traži dakle određeno rješenje da se možda na obvezujući način razmjenjuju porezne informacije. Mislim da je to isto tako vrijedan dodatak prijedlogu. Zatim, amandmani koji se tiču izvornog prijedloga. Što mogu protumačiti stoga toga je da svi traže da se snizi prag. Ako je to dobar sustav, postavlja se pitanje zašto se ne bi to primijenilo na više poduzeća eh, i sa onima koji imaju manji promet od 750 eh, milijuna eh, eura. Primjerice, Bernd Luke bi htio sniziti taj prag u roku od pet godina nakon pozitivne procjene učinka, a Markus Ferber predlaže da se to smanji u roku od deset godina. Vidim različite prijedloge, ali isti smjer, dakle taj prijedlog za snižavanjem praga. Također vidim da e, želimo dati prijedlog ograničeno, mogućnosti davanja olakšica. To vidim iz amandmana. Mislim da je to nešto što možemo lako provesti i pratiti ali ne bih htio prelako odustati od e, one olakšice za e, istraživanje i razvoj. I to iz razloga što imamo trenutno povlašeno postupanje s dugom u trenutnom poreznom sustavu, a ako Europski parlament podržava ideju e, Unije kapitalnih tržišta, onda bismo trebali isto tako i ukloniti to povlašeno postupanje s dugom i, i to uskladiti sa ovim drugima. Ne možemo imati oboje. Ja osobno smatram da bi e, aktivu i pasivu trebali e, na jednak način obračunavati. Jer inače to onda narušava e, stanje za obična poduzeća koje pokušavaju ulagati. Ali to je još rasprava koju trebamo voditi. I na kraju jedna stvar koju bih htio naglasiti što se tiče onih velikih poreznih odbitaka za troškove istraživanja razvoja. Tu Markus Ferber govori o jednom kreditu za porezu u 447 amandmanu, zatim Evo Želi također u jednom amandmanu pokušava smanjiti E, velike, tu velike, veliki povezni, e, to veliki povezni odbitak na troškove vezane uz rad. Ja se slažem s tim, ali mislim da bismo trebali imati jasnu definiciju istraživanja razvoja, barem bismo to trebali imati i prije svega bismo se trebali usredotočiti na one troškove koji se tiču radnika kako se bavi, bave razvojem istraživanjem. Evo, sad sam pri kraju sedam minuta. Zahvaljujem još jednom na svim e, doprinosima, na svim amandmanima. Mislim da to dobro održava i onu raspravu koju smo Alan Lamassur i ja imali sa nacionalnim parlamentima. Mi se trenutno nalazimo na jednoj turi, obilazimo glavne gradove država članica, još nije, nismo gotovi s time, pozvani smo još u Rumunsku i začuđujuće i u Irsku i mislim da će to biti jako zabavno ali nadam se da ćemo onda nakon te rasprave s nacionalnim parlamentima moći imati i jedan dobar, dobar, dobar, dobar položaj Europskog parlamenta na svam vijeća, da imamo dobar sustav e, oporezivanja poreza na dobit. Hvala vam lijepa. A sada e, izvjestitelj za CCCTB, gospodin Alana Masur. Hvala vam gospodine izvjestitelju. Kao što je to rekao već Pol, radimo već nekoliko tjedana u jako bliskoj suradnji jedan s drugim pokušavamo što više e, toga uključiti u taj prijedlog, e, pogotovo ono što sam rekli nacionalni parlament i vlade i on je već rekao da se u tom smislu sada e, bavimo putovanjima. Želim zahvaliti svim kolegama koji su podnijeli mnogobrojne amandmane na ovaj tekst i htio bih posjetiti da što se tiče ove porezne teme a važnost e, vidimo i e, nedavno, zato što smo vidjeli da je to vrlo aktualna tema, ali nažalost Europski parlament nije tu su e, donositelj odluka. Mi samo dajemo mišljenje, a znamo da vijeće ministara ne uzima uvijek u velikoj mjeri u obzir stajalište parlamenta što se tiče ovih tema i što stoga je naš politički cilj da postupimo tako da vijeće ministara mora uzeti u obzir nekoliko ključnih pitanja prilikom svojih razmatranja koje se tiču ova dva projekta koje je iznijela Europska komisija. U tom smislu imamo tri cilja na kojima posebice inzistiramo pomoću CCCTB-a se radi o tome da se kao prvo prestane sa ovim poreznim ratovanjem među nama. Dakle, govorimo o e, poreznom natjecanju i to je nešto što je u proteklih nekoliko godina poprimilo oblik e, pravog e, rata gdje se vlade natječu. Mnogo je toga već napravljeno pomoću prijedloga komisije i drugih da se tome stane na kraj, a ovo je sad još jedan korak tome. Kao drugo, želimo harmonizirati definiciju e, osnovice poreza na dobit unutar Europske unije. Harmonizirati sa ciljem harmonizacije. Dakle, harmonizacija je sama po sebi već svrha i to je 15 država članica isto poduprijelo. poduprelo. E, to, to smo već htjeli prije 20 godina i to smo od tada pomalo zaboravili. Radi se o tome da imamo jedinstven porezni prostor, imamo jedinstvenu ekonom, ekonomsku monetarnu zonu za sva poduzeća koja rade i posluju u toj zoni. Treći cilj na kraju je taj da to iskoristimo kako bismo modernizirali i pojednostavili e, oporezivanje poduzeća u našim državama. To je ono što trenutno rade i američke države, a kada kaže modernizirati, onda se tu naravno radi o tome da se pokušamo baviti sa onim problemima koje nam se javljaju zbog digitalne ekonomije, zbog digitalnih platformi, zbog tih specifičnih problema. Nekoliko ideja je već spomenuto, prije svega inicijativa trenutne francuske vlade da se uvede jedan neizavan porez. E, mi predlažemo kako bismo bili što učinkovitiji, kako bismo iskoristili ovaj tekst. E, tu dakle jedan prijedlog da se uporezuju digitalne platforme u okviru CCTB-a. Sukladno tim trima ciljevima predlažemo kao prvo da umjesto da to bude obvezujuće za velike tvrtke, a dobrovoljno za male tvrtke, da se taj sustav odnosi na sve tvrtke. E, dakle, s time ćemo imati jednaka pravila u smislu poslovnog natjecanja i e, jednostavniju situaciju isto tako i za porezna tijela kojima će biti lakše to pratiti. Isto tako, ta dva teksta treba istodobno početi primjenjivati to vidimo iz nekih e, amandmana također, dakle trebamo to. Zatim e, još jedna na je to da predlažemo da se nadopune kriteriji e, oporezivanja u državama članicama sa tim digitalnim elementima, da se definira digitalna ekonomija i da se još jedan četvrti čimbenik uzme u obzir što se tiče raspodjele poreza na dobit eh, kada se radi o aktivnosti multinacionalnih kompanija mi predlažemo tu veliku kompenzaciju jer smatramo da je vrlo vjerojatno da će uspostava ovog novog sustava dovesti do toga da će neke države članice dobiti eh, više poreza nego prije, a drugi će izgubiti poreze, dakle trebamo nadoknaditi te gubitke, i, eh, to jest dobitke drugih, što znači da moramo postepeno im pomoći da se stabiliziraju. I na kraju jako smo osjetljivi na to pitanje kako se konkretno može e, taj sustav primjenjivati jer se govori o odgovarajućem roku za potrebnu fleksibilnost. Tu se govori o pravoj poreznoj revoluciji za e, nacionalna porezna tijela koje se bave kontrolom ta tijela nisu sva jednake kvalitete, a ove teme su vrlo složene i stoga trebamo biti realistični. Naravno da bih vam ja predložio da odbacimo sve one amandmane s kojim se odbacuje samo načelo te direktive ili s kojim se odbacuje to, s kojim se želi samo djelomično harmonizirati sustav. Isto tako što se tiče amandmana o pragu, tu ja mislim da bismo trebali imati jedan prag. Ili je sustav dobar i onda trebamo obuhvatiti sve tvrtke, ili taj sustav e, nije e, pravedan i onda ćemo s time kazniti velike tvrtke. Mislim da je to eto, jedno načelo koje je dosta jednostavno, ali s kojim bi se ja htio voditi. Ja osobno bih trebao još e, veća stručna saznanja o onim mnogim amandmanima koji se tiču definicije grupacija i odnosa među grupacijama. Vrlo sam začuđen s time što su neki kolege tu podnijeli vrlo tehničke amandmane koje moramo razmotriti i zato sam potpuno sve otvorena i tako sam i otvoren prema amandmanima koji se odnose na sastav i ponderiranje onog sustava koji koristimo za zemljopisnu raspodjelu e, porezne osnovice. Što se tiče različitih e, formula koje su neki kolegi predložili, to mislim da je vrlo zanimljivo. Svi amandmani koji se tiče uloga nacionalnih parlamenta i e, harmonizacije kompaktnih pravila i naravno da imamo pravila koje se tiču procjene učinka i e, da imamo jedan kompenzacijski fond, to su sve ideje za koje smatram da su dobro došle i s kojima nemam nikakvih problema i naravno da bismo trebali uključiti amandmane u kojima naglašavamo da je oporezivanje uslučivo nadležnosti država članica i e, da to stoji u ugovorima i to bismo mogli, na to bismo mogli podsjetiti. Hvala vam gospodine predsjedatelju i hvala svim onima koji su htjeli obogatiti e, naša izvješća. Hvala. Hvala ovim izvjestiteljima. Sada možemo krenuti na izvjestitelj u sjeni. Svatko od njih će imati 7 minuta. Prvi od njih je naš potpredsjednik odbora, to je Markus Ferber. Hvala vam. Imate riječ. Hvala. Naravno da je ovo pitanje oprezivanja u međunarodnoj sferi danas e, ponovno opet e, visoko na dnevnom redu, ali razlika između onog, onih dokumenta Paradise i dokumenta pa, iz Paname e, mi se čini da su minimalne, zato što samo imamo informacije o nekom drugom pružatelju usluga, ali mehanizmi su svi isti, stoga mislim da smo već daleko dospjeli u analizi tog problema a i time ćemo se baviti i na plenoj sjednici kada dobijemo zaključke iz istražnog odbora. To su samo preliminarni komentari i naravno da ćemo dobiti danja priopćenja. Pretpostavljam da tvrtka Fonseca i ova trenutna tvrtka o kojoj se govori, ne sjećam se više kako se zove, da um, osim njih ima još i drugih posrednika koji e, će se naći, ali to samo kao uvod. Nekoliko načelnih komentara već sada unaprijed. Mislim da bismo trebali biti svjesni toga da je ovo prijedlog za temelj za e, izračunavanje. Dakle, ovaj TB stoji za e, osnovicu poreza na dobit i to treba uzeti u obzir. A drugi korak je onda konsolidacija i na to bismo se trebali i usredotočiti. I stoga ti otvoreno kažem, dragi Poli, već sam ti to i rekao, da mi kao parlament ne bismo trebali predložiti e, minimalne e, porezne osnovice. Mislim da vijeće neće biti oduševljeno time jer je to naravno ključna nadležnost e, država članica i stoga bismo trebali biti vrlo oprezni kada tu djelujemo. Evo to samo da kažem unaprijed. Moram priznati da imam nekoliko velikih problema što se tiče toga da ne znamo kako će se to odnositi na porezne prihode. Nacionalno smo pokušali prikupiti informacije o tome kako će se to doista eventualno odraziti na porezne prihode, a što se tiče toga doista nema mnogo podataka. To je veliki problem s kojim smo sada suočeni. Uzivši obzir tu nesigurnost, sam ja mišljena da bismo mi trebali biti možda pažljiviji posebice što se tiče onih e, dva velika dijela e, koje se tu spominju u prijedlogu komisije, to su veliki porezni odbici za troškove i i razvoju, te e, dobrovoljni iznos za razvoj i rast. Što se tiče ovih velikih poreznih odbitaka, htio bih reći da mi imamo u mojoj državi tvrtke koje svakako ispunjavaju ovaj cilj od 3%, a da nemaju tu mogućnost e, iskoristiti te velike porezne odbitke. Što znači da meni moja porezna tijela kažu, da bi u Njemačkoj došlo e, do jako malih e, učinaka u tom smislu jer ne bi mogli više povući novaca dok primjerice neka dok imamo primjerice jednu drugu saveznu pokrajinu gdje smo već usvojili taj prijedlog za velike porezne odbitke, vidimo da tvrtke nisu povećale svoje troškove za istraživanje i razvoj. Stoga nisam sigurna u taj mehanizam. Pol već rekao da bismo možda mogli imati neki drugi mehanizam kako bi posebice malim poduzećima, novim poduzećima koje možda još nemaju veliku dobit, e, jer samo poduzeća sa velikom, velikom dobiti mogu imati koristi od tih poreznih odbitaka, da dakle možda njima dajemo neku vrstu olakšice, eh, jer su to tvrtke koje možda još imaju zapravo i gubitke, zato što se tek trebaju um, moći nametnuti na tržištu. To bismo trebali izmisliti. Zatim eh, drugo, eh, tu se radi o olakšicama za rast i ulaganje, to je drugi veliki dio. Naravno da je nama za cilj da u okviru Unije kapitalnih tržišta povećamo tu ulaganje i rast. Kako to možemo postići sa poreznim sustavom, to ne znam baš još i nisam baš siguran e, može li nam prijedlog komisije dati tu dobro rješenje. jednostavna poluga za to postići bila bi da možda reagiramo u smislu kamata, tu sam podnio jedan amandman, s time bi se moglo povećati e, ulaganje i rast, a da se tu ne agira po pitanju poreznih prihoda. Oporezivanje digitalne ekonomije, to nam je svima važna tema i ako mi dopustite jednu fusnotu, ja sam predsjedao delegacijom kada smo posjetili eh, Međunarodni monetarni fond u Washingtonu i tu smo imali u programu i razgovor sa OCD-om e, koji, koji je kratkoročno otkazan i nismo bili u mogućnosti um, premjestiti taj posjet, taj razgovor na, na neki drugi dan i to mislim da je jako šteta zato što je ta tema digitalne ekonomije je ključna tema gdje mi dosta toga možemo postići, ali gdje naravno moramo uvidjeti i da se to sve mora uravnotežiti na međunarodnoj razini, dakle izvan Europske unije i e, OECD također na svom dnevnom redu se bavi tim pitanjem virtualnog poslovnog nastana i mislim da bi u tom smislu taj razgovor bio od velike koristi za nas. Možda postoji neka druga mogućnost da e, tu veliku i važnu organizaciju pozovemo primjerice na sastanak odbora Ekon da nas izvijesti o tome. Mislim da bi nam to moglo pomoći i prilikom rada na ovom dosjeu. Imamo inicijative iz niza država članica što se tiče takozvane e, econization tax, dakle kako da vidimo kako se tu nešto može učiniti, to su neki instrumenti o kojima bismo trebali razmisliti. A mislim da bismo i sami trebali pokušati naći tu neko rješenje, primjerice za to kako prvo na razini Europske unije možemo izraditi definiciju virtualnog poslovnog nastana i kako to onda se kasnije u jednom razumnom e, okviru može sinkronizirati sa radom u ECD-u. Mislim da bismo tu mi kao Europska unija doista mogli predvoditi i zakazati smjer, zato što je to jedan od važnih otvorenih pitanja s kojim smo danas suočeni. I stoga se nadam da ćemo se moći tu e, sporazumjeti i da ćemo moći pokazati da Europska unija može predvoditi u takvim temama i da onda u suradnji sa OCD-om možemo sinhronizirati naš rad i ostvariti rezultate. Evo, toliko od mene nekoliko primjedbi. Veselim se daljem radu i nadam se da ćemo uspjeti eh, izraditi na kraju doista uravnotežen kompromis s kojim ćemo moći onda poduprijeti eh, daljnji rad na tome u vijeću. I to je za mene zapravo najvažnije, zato što naravno da bismo mi mogli eh, odlično rješenje predložiti, ali e, trebali bismo se pominjati da se u vijeću to uzme u obzir. I stoga bismo trebali biti vrlo realistični prilikom rada. Hvala. Thank you, um, Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj u Sjeni za SND, Jugba je. Izvolite, imate riječ. For seven minutes. Merci, monsieur le président. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Kao što je kolega već naglasio, nemam eh, osjećaj da se baš žurimo jer danas evo, govorimo o CCTB-u i CCCTB-u, a znamo da je to vrlo aktualno. E, imali smo od jučer dokumente Paradise i to nas je opet podsjetilo na to, ako nam je treba podsjetnik, da je taj, ta borba protiv eh, izbjegavanja poreza vrlo aktualna. Imali smo već i eh, pa, LuxLeaks i panamske dokumente u kojima smo nedavno glasili, a i ti dokumenti Paradise opet pokazuju kako se na nemalan način provode porezne prakse e, od strane najbogatijih multinacionalnih kompanija na svijetu i nadam se kao izvjestitelj na ovom dosije da ćemo moći s ovime doista napredovati što se toga tiče jer mislim da e, zajednička osnovna osnovica porezna dobit bi nam doista mogla omogućiti da se porez plaća tamo gdje se stvara gospodarska dobit. Ovaj tekst kojeg predlažu oba izvjestitelja vrlo je zanimljiv i obim izvjestima želim zahvaliti, mnogo toga je već rečeno. I stoga ću ja samo reći nešto o pojedinim amandmanima. Prva primjedba Nažalost, e, moram reći da mi se ne sviđa stav e, nekoliko kolega iz ovog odbora što se tiče direktive. Mislim da se svi slažu vani u javnosti s time da je ova direktiva vrlo važna ako želimo dobro prizivati e, tvrtke koje imaju poslovni naslov nekoliko država članica i ne bih htio da se direktiva odbije. Dakle, odbijam, sve te amandmane. Isto tako vidim da mnogi zastupnici e, traže da se e, zajednički pristupa obim ovih obim e, komadima zakonodavstva da osnovica poreza na dobit bez konsolidirane osnovice mi se čini da neće dobro funkcionirati, stoga mislim da su ova dva doista jako povezana. E, kolega Ferber je to naglasio i ja mislim da treba vidjeti kako riješiti te porezne e, prihode iz digitalne ekonomije. Mislim da bismo bolje trebali uzeti u obzir velike tokove kapitala u digitalnoj sferi da bismo još trebali o tome govoriti. Četvrta primjedba tiče se tog mehanizma kojeg je Europska komisija uključila u svom prijedlogu, dakle mehanizam koji se tiče toga da se poveća istraživanje i razvoj, to što možemo naravno podržati, a isto tako drugi mehanizam vezan uz povlašteno postupanje s dugom, e, to je također nešto što predstavlja velik problem mnogim tvrtkama. Mislim da su oba ta prijedloga vrlo zanimljiva, ali opet mislim da moramo jako detaljno razmotriti te prijedloge ne smijemo dopustiti da dođe do novih e, rupa u zakonu, a mi zapravo s ovime želimo ukloniti postojeće rupe u zakonu. Osim toga, mislim da također trebamo napredovati što se tiče naše rasprave o onim osnovnim e, točkama, što se tiče pragova e, koji se odnosi na sve tvrtke koji bi trebali prihvaćeni ovom direktivom sve multinacionalne kompanije trebali biti, biti obuhvaćene u ovom tekstu i stoga ne znam zašto bismo trebali praviti razliku u njihovim dobicima, jer tu vidimo da sami pravimo razliku između multinacionalnih kompanija, umjesto da ih sve podredimo jednakim pravilima. Ja sam doista duboko uvjeren u to da ako Europska unija želi ostati učinkovita, ali i vjerodostojna, da bi onda u svakom slučaju morala moći riješiti taj problem. To je neophodno. Mi smo svi zabrani zastupnici, svi bismo trebali biti toga svjesni. Mislim da nitko u ovoj prostoriji ne može na iskren način objasniti građanima zašto neki plaćaju 0% poreza ili 1,5% poreza kako možemo dopustiti da e, porez odlazi u druge države. Moramo imati konsolidiran sustav i moramo usvojiti doista jake mjere. Ne možemo biti sretni što vidimo da neka, e, neka, neka tvrtka ima 500 milijuna eura dobiti i da se drugačije prema njom postupamo, drugačije prema njoj postupamo nego prema drugim tvrtkama. Stoga mi želimo imati minimalnu osnovicu poreza na dobit od 18% koje bi se se trebali na sve tvrtke bez ikakve iznimke. Da kažem još nekoliko riječi o kontekstu unutar kojeg raspravljamo u ovom prijedlogu i to prije svega u vijeću. Podsjećam da smo imali prijedlog iz 2011. godine koji je propao u vijeću jer se države članice nisu uspjele složiti vezano uz te porezne mjere i da od tada konstantno vidimo posljedice tog neuspjeha u aktualnim temama i stoga se nadam doista ćemo sada to uspjeti dovršiti sa velikom podrškom parlamenta i e, želim da oba izvjestitelja izrade vrlo ambiciozan prijedlog Europskog parlamenta kojeg ćemo onda što više podržati kako bismo nagnjeli vijeće da krene u tom smjeru u kojem želimo da ide. Hvala vam gospodine izvjestitelju. Thank you. Hvala lijepa. Sada za CR Sandra Lunas. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, e, istina ja sam bio jedan od zastupnika koji je e, donio, koji je predložio amandman za opće odbijanje. Mislim da je to bila prava stvar koju je trebalo učiniti. Mislimo da imamo malo vremena pa bih želio objasniti moje motivacije. Dakle, e, Moram reći da je cilj CCTB-a i CCCTB-a vrlo dobar cilj, ali mislim da to možemo postići i drugim sredstvima koji su proporcionalni, koji su e, pametni. Mislim da je CCTB e, prevelika, preveliko ograničenje suvereniteta država članica, a spriječit će države članice i Europsku uniju da budu fiskalno konkurentni. Mislimo da gubitak fiskalne autonomije će zaista najviše pogoditi male države članice i da će dotaknuti samo srce Europske unije, a srce Europske unije je konkurentnost, to je ono što ju čini jakom, ono što nas čini da budemo uspješni, da imamo tu mogućnost da na pošten način postoji konkurencija među regijama, među državama članicama i tako dalje. Međutim, često sam i prije rekao da potpuno vjerujem da nije pošteno da multinacionalna poduzeća mogu koristiti agresivno porezno planiranje kako bi smanjile poreznu osnovicu kako bi prebacivala dobit e, i premještale dobit i kada to usporedite sa malim tvrtkama one nemaju tu mogućnost i moraju platiti punu cijenu. To nije pošteno. Pa smo se dogovorili da e, porez e, treba e, plaćati tamo gdje se stvara dobit i zato imamo mjere i na nacionalnoj razini kako bi porezni sustavi bili jednostavniji, transparentniji na međunarodnoj razini. Vidimo i mjere protiv BEPS-a u OECD-u koje države članice sada e, prenašu u e, nacionalne zakone, a isto tako i e, provedba nekih prijedloga OECD-a izravno utječe na unutarnje tržište i to je dobra stvar. Međutim, mislim da sada komisija misli, odnosno jasno je da komisija misli da te, ti revolucionarni međunarodni koraci nisu dovoljni, da trebamo učiniti više, da trebamo usklađenu poreznu osnovicu i da onda moramo distribuirati dobit. Za sada svaka država članica ima mogućnost uspostaviti svoju vlastitu poreznu stopu, međutim ako pročitate izvješće, ne morate ga niti u detalje čitati, postaje jasno da e, izvjestitelj Tank kaže da sada to otvara mogućnost državama članicama da se natječu vezano za e, porez na dobit i zato to trebamo promijeniti i imati minimalnu porez na dobit. Neki političari u ovom parlamentu e, žele više poreze, međutim mislim da to neće učiniti Europsku uniju jačom. Mislim da je i pitanje gdje ćemo doći ako sada govorimo o fiskalnom suverenitetu e, država članica kada se radi o porezu na dobit, e, koji je sljedeći e, korak. Hoćemo li govoriti o socijalnoj sigurnosti, osobnim porezima na dohodak i slično. Dakle, ovaj prijedlog se temelji na ideji da moramo uskladiti politike na, na europskoj razini kako bismo imali jače unutarnje tržište. Ja se opet s time ne slažem. Ja se apsolutno ne slažem. Mislim da je konkurencija dobra stvar koju trebamo prihvatiti i poticati. To me također podsjetilo na Mišela Ožana, bivšeg e, direktora e, e, službe komisije za poreze 2014. On je rekao da je to jedna od najvećih drama europske europskog kontinenta da postoji toliko fiskalne konkurencije. Recimo e, stopa poreza na dobit je pala od 36% na 22% 2014. Dakle, velika drama da su porezi pali od 36 na 22%. Kako bih to pojasnio, ja se ne slažem s time. Mislimo da je fiskalna konkurencija nešto što smanjuje poreze i mislim da je to dobro. Mislim da to nije drama. Dobro je za gospodarstvo, dobro je za ulagače, dobro je za poduzetnike, za plaće i za potrošače. Također činjenica, ako idemo više u pojedinosti, kada se radi o konkurenciji, u Europskoj uniji e, ljudi mogu E, jednostavno ako ne žele glasovati u jednoj državi članice mogu ići u drugu. Recimo u Francuskoj e, sa visokim poreznim stopama gospodina Olana što su učinili? Poduzetnici su jednostavno se preselili u London u određeno vrijeme bilo je više Francuza u Londonu nego što je bilo Francuza u Bordeauxu ili u Nantu ili u Strasburu. Bilo je više Francuza u Londonu nego u Strasburu zbog porezne politike e, gospodina Olanda. Mislim da gospodin Macron radi dobru stvar sada u Francuskoj kako bi osigurao da smanji te visoke porezne stope. To čini Francusku konkurentnija, e, isto tako sprječava odljev mozgova a konkurencija zapravo dovodi opet Francusku e, u igru i mislim da je to dobra stvar. Neki ljudi ne, vole konkurenciju, žele usklađene porezne stope, ali mislim da to nije moje mišljenje. Ono što me najviše smeta je činjenica da ovaj gubitak suvereniteta će štetiti malim državama članicama, najviše malim državama članicama kao što je moja Belgija, ali i Nizozemskoj. E, državi članici izvjestitelja, Irskoj. Dakle, to će štetiti tim državama članicama, zato što velike države članice već imaju veće, veće, e, veće kupoprodajno tržište, imaju ekonomije razmjera i prilike koje male države nemaju. Trebaju biti pametne, privlačne, a fiskalna politika je upravo to što trebaju kako bi bile privlačne, posebno u eurozoni koja ne daje priliku da se više e, ne igramo. Zato trebamo pametne e, fiskalne politike kako bismo bili konkurentniji. U zaključku ja mislim da ne trebamo CCTB niti CCCTB, trebamo više mjera kako bismo mogli se boriti protiv e, previše e, velikih mjera e, multinacionalnih poduzeća koje imaju agresivno porezno planiranje. To činimo unutar OECD-a i to nam daje međunarodnu mogućnost. Ljudi su nekada glasovali tako da su prelazili iz Francuske u Englesku i slično. Međutim, sada ljudi više neće ostati u Europskoj uniji, nego će izaći iz nje. I zato moramo objasniti kako kako ćemo e, ojačati Europu ako guramo poduzeća da idu recimo u Sjedinjene države. Hvala lijepa. Bojim se da za mala i srednja e, poduzeća da krenu u drugu jurisdikciju bi bilo dosta složeno u praksi. To će biti mnogo jednostavnije za velika poduzeća. Ali će im, zato, zato će imati više poreze, pa nije problem. Dobro, vi ćete im reći kako to treba činiti. Dakle, za ALDE, e, gospodin Ježek. Hvala gospodine predsjedatelju. Pitam se kako će ljudi glasovati nogama kada se dogodi Brexit, ali vidjet ćemo. Zahvaljujem izvjestiteljima na radu na ovom dosijelu i želim e, podsjetiti na važnost e, CCTB-a i CCCTB-a za jačanje našeg unutarnjeg tržišta i za uključivanje e, reforme našeg poreznog sustava. Isto tako, naš odbor uzima ova otkrića vezana za dokumente iz Paname i za rajske dokumente kako bi se borili protiv agresivnog poreznog planiranja i utaje poreza. Ovaj, mislim da je ovaj dosije upravo jedna kockica koja nedostaje u borbi protiv takvih nezakonitih praksi i zato je temeljno da konsolidacija poreza e, bude ključni element ove inicijative i podsjećam na to u mojim amandmanima. Međutim, s obzirom da je vjerojatno da će na kraju konsolidacija nešto što je samo dio druge faze sustava, Postoji potreba za učinkovitim mehanizmom za rješavanje sporova, zato što ovaj sustav neće biti obvezan za sva, za sva trgovačka društva. I drugi ključni element s kojim se također bavimo u mojim amandmanima je oporezivanje digitalnog sektora. Moramo ponovno definirati e, sam e, pojam stalne poslovne jedinice kako bismo e, to primijenili na digitalno oporezivanje. Ne možemo se držati definicije koji kažu da pravo oporezivanje jedne jurisdikcije se ostvaruje samo kada to poduzeće ima fizičku prisutnost i zato e, smatram vrlo rizičnim da ovdje otvaramo pitanje e, minimalne porezne stope kada znamo e, koliko nevoljko neke države članice žele prihvatiti ovaj novi sustav. Mislim da će im dati to više razloga da se tome opiru. Moramo reći da se ne radi o usklađivanju porezne stope ako želimo da ovaj sustav funkcionira. Moj klub je e, predložio neke amandmane u tom smjeru. Također smo predložili amandmane kako bismo ojačali e, odredbe o razmjeni informacija o poreznim pitanjima. Radi se o vrlo e, važnom pitanju za moj klub. I konačno predložili smo neke amandmane vezane za e, e, opseg i uključivanje malih i srednjih poduzeća što poziva komisiju da provede procjenu učinka e, fakultativnog karaktera za mala i srednja poduzeća. Moramo procijeniti koje koji su prednosti i nedostatke kako bi taj sustav bio obvezan za sve njih. Hvala lijepa. Eva Hvala vam gospodine predsjedatelju. Od početka ovog saziva su se zbila tri velika skandala koji se tiču multinacionalnih kompanija. I mislim da je dobro što sada mogu konačno odgovoriti svim ovim upitima novinara i reći im da je Europska unija shvatila taj problem i shvatila je razmjere tog problema i radi sada na regulativi s kojim će se urediti ta činjenica da danas multinacionalne kompanije nigdje ne plaćaju poreze i to ćemo riješiti sa CCCTB-om. Za mene je važno sljedeće. To da se obje direktive izrade u isto vrijeme jer se bojim da ako se zadovoljimo samo sa CCTB-om da onda druga direktiva nikad neće zaživjeti i vidjeti e, svjetlo dana, a mislim da uzevši u obzir koliko ima skandala i što o tome misli javnost, da je hitno da ta direktiva u istodobno stupi na snagu kao i ova prva i dakle da to bude 2020. godine kao što to predlažu naša dva izvjestitelja. Mm, mm, imamo prošli pokušaj e, koji nam uljeva određene strahove i naravno da se bojimo toga da će opet doći do blokade u vijeću jer e, isti e, razlozi dovode do istih rezultata i znamo da niti Luksemburg, niti Irska, niti Nizozemska neće možda moći poduprijeti taj projekt. Stoga sam ja podnijela jedan amandman s kojim se poziva Europska komisija da u tom slučaju koristi e, članak 116. to jest da smatra da se tu radi o narušavanju tržišnog natjecanja i da u tom slučaju se krene na postupak e, su e, zakonodavstva i na jednostavnu većinu. Druga mogućnost, i o tome smo već raspravljali sa izvjesema, je ta da se krene u postupak ojačane suradnje sa mogućnošću da oni koji žele surađivati na tome da Eh, ukažu na eh, fiskalne biletne sporazume eh, iz onih država članica koje se ne žele podrediti jednakim pravilima i da konačno više ne prihvaćaju tu krađu, organiziranu krađu poreznih prihoda. Također treba harmonizirati i računovodstvena pravila za izračun oporezive osnovice i tu sam podnijela amandmane koji idu u tom smjeru. Mislim da je važno da također riješimo i e, tu, taj prag oporezivanja jer inače bismo e, mogli imati porezno natjecanje vezano uz prag umjesto to, taj, to porezno natjecanje koje imamo do sada i predlažem prag od 20% i da bi se s jednim dijelom tog iznosa mogao financirati proračun Europske unije. Naravno da je važno da možemo oporezivati i e, digitalnu ekonomiju svi znamo kakva je trenutna situacija gdje je moguće primjerice da Google u Francuskoj ima 700 e, zaposlenika, 1300 računala i e, da ima određenu površinu na kojoj se nalazi i da istodobno tvrdi da nema poslovni nastan u toj državi. Dakle, treba definirati stalni poslovni nastan i imati i virtualni stalni poslovni nastan. Također u um, formuli preraspodjele dobiti moramo uh, imati i kriterije s kojima ćemo obuhvatiti poslovne modele uh, iz digitalne sfere. Dakle, uh, tu se radi o prihodima do kojih dođe zbog broja korisnika na nekoj platformi ili zbog količine podataka koji se pokupljaju. E, vrlo mi je drago što mi se čini da ćemo moći pronaći inteligentne kompromisne amandmane koji će biti operativni. Što se tiče e, onog e, mehanizma za površno postupanje s dugom, što predlaže komisija. Mislim da rješenje koje predlaže komisija nije dobro rješenje, dakle da se dopusti sustav kakav primjerice trenutno vrijedi u Belgiji. Mislim da bismo se trebali orijentirati prema tome da ograničemo trajanje za smanjenje duga i u tom smislu sam podnijela amandmane. I tu imamo neke primjere u studijama koje smo mi kao klub zastupnika zelenih eh, dali izraditi gdje vidimo da ne znam, e, jedna tvrtka već 15 godina ne plaća poreze zato što e, iznova iz godine u godine prenosi gubitke. Što se tiče velikog poreznog odbitaka za troškove istraživanja i razvoja, tu predlažem da se financijski sektor isključi iz toga kako porezni obveznici ne bi plaćali za e, razvoj danjih toksičnih financijskih instrumenata svatko može vidjeti koliko koje je primjerice BNP, banka BNP dobila odbitaka samo iz tog, eh, iz tog mehanizma. Ja sam sigurna da zajedno sa izvjestiteljima izvjestimo sjeni da ćemo uspjeti pronaći izvrsne kompromisne amandmane koji će biti u skladu sa aktualnom situacijom i sa ovom, ovim elementnom hitnošću. Ne možemo više tolerirati da se nastavi ovakva situacija kada vidimo u e, dokumentima Paradise e, neke e, komentare gdje piše da je sve to legalno. I evo, upravo je to i smisao toga da to više ne bi trebalo biti legalno. Hvala lijepa. Sljedeći govornik za ETD, Marko Hvala gospodine predsjedatelju. Kao neki od kao što su rekli neki od kolega prije mene i ja bih želio reći da nakon skandala e, koji je nedavno izašao na vidjelo vezano za rajske dokumente da trebamo e, reagirati na ove inicijative jer se to nalazi pod e, svim ovim fiskalnim prevarama gdje su uključeni svi političari i institucije i banke moramo pokazati da politika mora brzo reagirati i pozvao bih Europsku komisiju da nam što prije da popis zemalja koje ne surađuju. Dakle, ne jedna crna lista, ali neke zemlje Europske unije koje još uvijek provode nemoralne prakse upravo vezane za poreze. Što se tiče ovih prijedloga, zaista cijenimo ono što su izvjestitelji u Sijeni učinili, posebno amandmani koji žele ojačati regulativu vezanu na CCCTB i e, na neki način riješiti sve moguće načine da se izbjegne poštivanje plaćanja poreza. E, prijedlog e, koji smatramo ključnim, međutim ne, jamči veliku konsolidaciju zato što postoje još uvijek neke nesimetričnosti na razini obračuna i na nacionalnoj razini. I zato predlažemo da e, godinu dana nakon uvođenja eventualne direktive dođe do još jednog prijedloga kako bismo na neki način preispitali i učinili učinkovitijim e, izračun ove e, e, konsolidirane porezne obveznice kako bi riješili ove razlike među država članica. Međutim, mi mislimo da bi taj paket trebalo donijeti posebno bez ovog pristupa u dva koraka koji bi mogao dovesti do oslabljenja ovoga prijedloga i zato smo protivni e, uvođenju ovog prijelaznog razdoblja e, zbog, e, zbog gubitaka na razini subsidijarnosti. Što se tiče praga, mi smo predložili više od 50 milijuna eura konsolidirane porezne obvezne koji ne bi pogađao onda mala i srednja poduzeća koja funkcioniraju samo na nacionalnoj razini E, dakle, to bi bilo manje od ovog praga od 750 milijuna koji je e, komisija e, predložila, a to bi uključilo samo neka multinacionalna poduzeća. 50 milijuna bi uključilo više multinacionalnih poduzeća, a isključilo mala i srednja poduzeća. Kao što sam, kao što je Pol već rekao, kada se radi o primjeni smatramo ključnim da sva poduzeća provode e, komercijalne aktivnosti uključujući i digitalne aktivnosti u Europskoj uniji i da one podliježu porezima a ne samo oni koji imaju e, stalnu poslovnu jedinicu E, isto tako tražimo da se eliminiraju sve, e, sva e, super smanjenja, umanjenja kako bi spriječili ono što se dogodilo i u dokumentima iz Paname i povoljnim porezima za patente. Dakle, e, investicije u istraživanje i razvoj trebalo bi više financirati sa javnim doprinosima, a ne e, pomoću privatnih e, doprinosa koji bi onda isto tako koristio multinacionalne poduzećima koji bi onda na taj način izbjegavali plaćanje poreza. Što se tiče trećih zemalja, mi smo predložili da problem prijenosa dobiti u te zemlje, da sav prihod e, tih kontroliranih stranih društva podliježe i e, isto tako nekom oporezivanju. A što se tiče minimalne porezne stope, mislimo da bi komisija trebala dati novi prijedlog i da ta stopa mora biti e, predložena na temelju jednog komparativnog, ne komparativne analize. Naravno, smatram da su izvjestitelji u Sijeni obavili dobar posao, posebno e, amandmani zelenih i guaja mi se sviđaju, a i drugi su na dobrom putu i mislim da bi iz, tog parlamenta, iz ovog parlamenta mogao izaći jedan, jedan, jedna dobra regulativa kako bismo izbjegli ovakva izbjegavanja. Hvala lijepa. Sada idemo natrag i dajemo riječ e, izvjestitelju u Sijeni Alde, ali vjernik izvjestiteljici Dragi e, kolege, hvala lijepa na vašim amandmanima. E, mnoge sam pročitala s velikim interesom. Kao prvo željela bih pojasniti onima koji su još uvijek skeptični prema ovom prijedlogu da CCTB i CCCTB e, su jedini način prema poštenom, učinkovitom i djelotvornom oporezivanju dobiti. Eh, ovaj sustav neće eh, oduzeti državama članicama mogućnost da, da eh, se natječu kada se radi o poreznim stopama. Ta konkurencija će ostati moguća. Svakakvi prijedlog najveće ili najmanje e, porezne stope mora dobiti e, potporu e, dokazima da takav sustav je u skladu sa poštenom konkurencijom. Porezne stope koje su što je niže moguće kao, kao posljedica konkurencije. Oni koji se boje da će Europska unija izgubiti konkurentnost, kažem sljedeće. Poštena i stvarna konkurencija između država članica temeljena na učinkovitim e, poreznim stopama će pružiti e, novi i bolji poticaj da postanu privlačnije tako što će investirati u infrastrukturu na učinkovitiji način i zato kada se radi o dugoročnim odlukama o investicijama Europska unija će postati privlačnije odredište. Ako uzmemo to sve u obzir i ja shvaćam e, i e, napast da se odbaci prag i da se uključe sve korporacije u jedan sustav. Međutim, moramo se upitati hoće li nam to e, pomoći da postignemo ciljeve prijedloga, a nisam sigurna da hoće. Kada se radi o malim srednjim poduzećima, ovisno o zemlji, regiji ili e, razdoblju životnog ciklusa, to je jedan, možda je potreban jedan malo e, više namjenski pristup, što zahtjeva veću fleksibilnost kako bismo dali prostora za fleksibilnost u CCCTB-u e, trebamo dodati veliki e, popis e, izuzeća, a to bi bilo kontraproduktivno učinkovitosti, jasnoći i transparentnosti koju želi postići ovaj prijedlog. I zato možemo, imamo mogućnost smanjenja praga. To možemo razmatrati samo ako je to razmjerno. U tom slučaju moramo se upitati koliko trebamo smanjiti prag kako bismo značajno povećali e, poreznu, e, poreznu osnovicu koju želimo oporezivati. Mislim da ćemo se moći dogovoriti. Međutim, ono što mi nedostaje u ovom prijedlogu su dvije stvari. Kao prvo, e, dobra zaštita za države članice u slučaju velikog gubitka poreznog prihoda, a drugo sveobuhvatni mehanizam razrješenja sporova između država članica. Kao rješenje ovog prvog problema izvjestitelji e, žele predložiti jedan fond za naknadu. E, međutim, mislim da to nije dobro za rješavanje ovog problema i želim upitati izvjestitelje sljedeće. Kako možemo osigurati da nadoknađena gubitak e, je e, upravo zbog CCTB-a? Na koji način će se to izračunavati? Ne mogu zamisliti da će takav fond dovesti do sporova i ne mogu isključiti sporove između država članica kao posljedica, kao posljedicu primjene ove formule. Zato pozivam E, na jedan dobar mehanizam razrješavanja sporova koji je jedina dobra e, zaštita protiv negativnih e, negativnih učinaka. Zato mislim da možemo učiniti ovu formulu uravnoteženja kako bi osigurali da digitalne aktivnosti budu dobro zastupljene. Zaista pozdravljam trud koji je učinila komisija do sada, ali želim naglasiti da e, trebamo jedan dobar prijedlog o tome kako to provesti u bliskoj budućnosti. Međutim, u e, unošenju promjena u formulu moramo paziti kako ne bismo stvarali nove e, zakonodavne praznine. I konačno želim naglasiti da oba sustava trebaju e, stupiti na snagu istovremeno ako želimo da ovaj sustav dobro funkcionira i kako bismo postigli naše ciljeve. Hvala na pozornosti. Hvala. Sada smo zaključili e, izjave izvjestitelja u sjeni. Idemo na spontano javljanje. Imam Gospodin Hokmar e, traži riječ, imate riječ. Ako još netko želi uzeti riječ, gospodin Hejes, molim vas da dignete ruku. Imate riječ, izvolite. Thank you Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Samo bih e, E, na početku želio reći nešto o ovome što ste rekli o malim i srednjim poduzećima. Ovo je zaista problem za nove e, tvrtke i e, startup tvrtke koje se idu u inozemstvo zato što trebaju šire tržište kapitala, a moramo učiniti nešto u vezi s time u Europi, a isto tako žele pronaći najbolje mogućnosti kako bi se razvijali i preživjeli. Kada e, velika trgovačka društva se sele, to utječe na mala trgovačka društva jer oni e, žive u nekoj vrsti simbioze jedni s drugima. Ja smatram i način na koji ja na to gledam, mislim da je prijedlog e, komisije kršenje načela subsidijarnosti. Isto tako to se to se očituje u nekim nacionalnim parlamentima. E, porez je u nacionalnoj nadležnosti i zato ja e, želim da se poveća suradnja kao što činimo u okviru OECD-a i drugih međunarodnih struktura. Mislim da bi bilo dobro imati visoku, višu razinu transparentnosti, ali kada diramo u pojedinosti o tome kako su, e, kako su e, ustrojeni porezni sustavi u nekim zemljama, onda e, na neki način diramo u nacionalnu nadležnost. A ti različiti porezni sustavi su u stvari funkcija različitih potreba država članica da financiraju javni sektor. Neke države članice imaju visoku razinu oporezivanja, ja sam u jednoj od takvih, a neki imaju niže porezne stope, ali s druge strane oni koji imaju veće porezne stope imaju veću razinu javnih usluga. A to je i neka vrsta E, privlačnosti, barem mi mislimo da je to tako. Dakle, bolje funkcionirajuću infrastrukturu, bolje financiranje istraživanja znanosti je isto tako nešto dobro, ali to različite države članice imaju različite, različite tržišta rada i druge vrste industrija. I zato je teško reći da možemo to e, jednako činiti u svakoj zemlji. A to je jedan problem koji izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni e, o kojem trebaju malo više razmišljati. Ulaženje u digitalno gospodarstvo poziva na novo razmišljenje i na europskoj i na svjetskoj razini. Ja se slažem s time. Međutim, problem je da digitalno gospodarstvo se ne može prosuđivati prema staroj industrijskoj logici. To je vrlo složeno. Ako razvijate to, gdje se nalazi vrijednost? u digitalnom proizvodu ili usluzi. li se to u Kaliforniji ili u Kini. Kada se e, troše u, nekom, u nekoj trgovini, ra, je li je to u Amsterdamu, u, u laboratoriju za istraživanje ili gdje? To nije toliko lako. I znam jednu stvar. Ako to učinimo krivo, onda ćemo štetiti mogućnost Europe da uđe u digitalno gospodarstvo a štetiti ćemo najviše zemljama i gospodarstvima koji sada e, vode digitalni razvoj. To znači da ulazimo u budućnost natreške. I zato sam ja malo skeptičan. Ja zaista cijenim rad izvjestitelja u sjeni i izvjestitelja, ali s moje perspektive mislim da tu stvari postaju kompliciranije i zato jer mislim, gospodine predsjedatelju, da je stvarnost zaista e, komplicirana i složena. Hvala lijepa. Uvijek smo vrlo složeni i komplicirani, ali mislim e, da je teško smatrati da je trenutna situacija optimalna. Ona nije optimalna i zato kada govorimo o konkurenciji, imamo konkurenciji gdje moramo intervenirati s nekim mehanizmima jer e, sada sa našim regulatornim okvirom ne možemo štititi pravedno, pravednu konkurenciju. Ne, ne možemo se baviti tim problemom na uobičajeni način. Naravno, otvaram raspravu. Sljedeći je gospodin Hejes. Izvolite. Um, Hvala, gospodine predsjedniče i želim se pridružiti ostalim kolegama u upućivanju čestitki radu izvjestitelja na ovom teškom predmetu. Ova rasprava u ovom odboru i raznorodna mišljenja znače da želimo također odraziti raspravu u europskom društvu o tome kojim putem krenuti, zato jer naravno želimo da mala i velika poduzeća jednako plaćaju porez, želimo veću transparentnost, želimo smanjiti prostor za agresivno porezno planiranje i to je zapravo jedna od funkcija modernog demokratskog društva i to je ono što svi želimo postići. Ali pitanje kako to postići je zapravo sam srž ove rasprave. Ja sam čvrsto uvjeren da su izravna ulaganja u Europu iz svih dijelova svijeta usko povezana sa dosljednošću poreznog sustava. Mala i velika poduzeća, naročito velika poduzeća, žele ulagati u Europu i ona će to učiniti ako se porezna rješenja jednako primjenjuju, ako su ona transparentna. Drugim riječima, učinkovita porezna politika koja, e, i porezna stopa koja je što bliža pravoj poreznoj stopi je potrebna i naravno ako sagledamo Europsku uniju vidimo da zemlje članice imaju različite porezne politike, a to je nastalo iz njihove povijesti i industrijske politike. Ja dolazim iz jedne zemlje koja je bila otvorena do 1960. godina i to je gospodarstvo koje se temeljilo na poljoprivredi, ali je e, moja zemlja odlučila iskoristiti prilike e, razvoja i kapacitete izvoza kako bi repozicionirala gospodarstvo. Mi smo odlučili promijeniti svoja pravila. Sjećam se irske financijske krize kada sam bio u sastavu vlade da je izvršen pritisak na vladu da se primijeni naša politika poreza na dobit i tada smo rekli da je najbolji način za zadržavanje ulaganja u Irskoj i u Europi osigurati jasne porezne stope i to je upravo ono što se dogodilo. Zbog toga su se porezi na dobit u posljednje vrijeme, u posljednjih šest godina u Irskoj je udvostričili i to ne samo zbog pozicioniranja gospodarstva, nego je to posljedica i agende za BEPS OECD-a koja djeluje u Europskoj uniji. Imamo sada veći priljev poreza od multinacionalnih korporacija stoga što se riješilo pitanje agresivnog poreznog planiranja u okviru OECD-a. I to je zapravo put kojim trebamo krenuti ako doista ozbiljno želimo razriješiti ovo pitanje. E, vjerujem kao i gospodin Hockmark da je porezna politika jedna od ovlasti suverene države, to je dobra politika i također zadržavanje sredstava i ulaganja u Europi, natjecanje među nama nije E, natjecanje prema dolje, nego je natjecanje ka većoj učinkovitosti i to će provući ulaganja i iz ostalih dijelova Europe. Mislim da je to nešto o čemu ćemo raspravljati i čega smo svjesni, ali mislim da je to dobro za sve, naročito sa stajališta malih zemalja članica koje nemaju veliku industrijsku povijest i koje kako bi preživjele moraju promijeniti svoje modele za razliku od većih zemalja članica koje raspolažu ogromnom bazom potrošača i to je jedna od funkcija gospodarstva. To nije slučaj u manjim zemljama članicama koje moraju izvoziti i koje su po samoj svojoj definiciji svjesnije toga da moraju promijeniti svoj e, model prema tome gdje će prepoznati prilike u sadašnjem svijetu. Mislim da je porazna konkurencija dobra, ne vidim tu nikakvih problema i mislim da će to održati Europu jakom e, i prilagodljivom u okviru i u svjetlu ovih sadašnjih izazova. Mi provodimo ovu sada raspravu bez razmatranja negativnih učinaka koja bi mogla ona imati na e, poreznu osnovicu svake od zemalja članica. Ovo se ne čini razumnim prijedlogom, unatoč onome što e, ljudi govore, i unatoč e, arbitraži i ne očekujemo da ćemo se uskladiti s tom idejom da se možemo odavati nadoknade za gubitke u mojoj zemlji to bi naštetilo našoj e, osnovici poreza na dobit. I ja želim znati, moji birači žele znati tko će isplatiti razliku na kraju godine ako e, izgubimo e, dvije milijarde poreza na dobit. I recimo velike zemlje članice koje imaju veliko domaće gospodarstvo koje se mogu poigravati ovim brojkama jer je to margina, one mogu to činiti, ali to je bitno malim zemljama članicama kada je riječ o budućem planiranju gospodarstva. Dakle, mi koji e, se slažemo u stajalištu smo uložili amandmane i želim vam zahvaliti gospodinu Ferberu i ostalima što su razmatrali te amandmane. Dakle, mi smo pristupili tome na realističan način i nastojali smo pozicionirati sve naša gospodarstva na pravedan i transparentan način. To je sve što tražimo. I ako tome tako pristupimo, mislimo da ćemo dobiti i pravedan rezultat za sve. Hvala. Hvala. Nisam imala namjeru javiti se za riječ, ali sada kada sam slušala gospodina Heisa, onda sam rekla da se ipak moram javiti za riječ. Za mene se ne misli niti da se zalažem za stari socijalistički model, niti da sam odvjetnik e, konkurencije, da smatram da je to alfa i omega našeg gospodarstva. Ali u okviru ove rasprave ja bih se htjela priključiti tom osnovnom načelu iz rimskih ugovora. A uobičajeno e, kolege iz EPP-a i gospodin Hejs brane e, to načelo. Dakle, slobodno kretanja. Danas moram reći da sam dosta šokirana saslušajući neke kolege, jer se više niti ne sjećam e, što smo imali prije onog kodeksa ponašanja države članice, Mi smo rad gospođe rodo da ona e, vidi e, što je to slobodno natjecanje u kontekstu oprezivanja. To nažalost se sada stalno krši i htjela bih da to konačno neki priznaju i da vidimo kako smo mogli e, vidjeti sve te mehanizme u kojima se stalno govori iz ovih dokumenta koje su surili u javnost. Imamo danske dokumente i nije sada bitno reći što smo sve iznijeli kao dobre prijedloge za panamske dokumente. Trebamo se uzročiti sada na ovo, na CCTB. Vidimo da nam treba ta zajednička porezna osnovica. To se jasno vidi iz zajednjskih dokumenata. Šokirana sam eh, s time što čujem da sve velike države članice nemaju strategiju znam za jednu veliku državu članicu koja je susjedna moju, koja ima dosta korektnu poreznu osnovicu, dosta dobru, korektnu i koja ima strategiju koja je usmjerena u potpunosti na dobitke od izvoza. Dakle, ne bismo trebali karikirati stvari kao što to neki čine ne možemo reći da smo za porezno natjecanje, a da onda u tom slučaju zašto ne definiramo stope sukladno onima koji su primjerice najniže u Europi. Trebamo biti pošteni, trebamo reći da je to zato da bismo privukli u tim državama i dalje one koji se spominju u rajskim dokumentima. U rajskim dokumentima se spominje primjerice jedna tvrtka Apple i dosta sam zabrinuta. Države članice brane svoje prerogative i to je normalno. Mislim, želim reći da su one tu zbog toga, ali razumijemo da nam stvaraju otvor, ali da ovdje u Europskom parlamentu gdje sam e, čula argumente gospodina Hrkmarka s kojim se kaže da neke države članice ako žele više plaćati za javne usluge da je to njihov izbor i da onda e, će time privući strani kapital. Znamo koliko je teško državama članicama da plaćaju za javne usluge baš zbog toga što imamo to porezno natjecanje. I doista bilo bi mi drago da, zahvaljujući ova dva izvješća za koje smatram da su za kvalitetna, za koje smatram da možemo napredovati s njima, gdje možemo onda zauzeti snažno stajalište svam vijeća, da možemo tu nešto učiniti. Vratit ćemo se pred birače i morat ćemo im reći da sve ono što smo otkrili iz svakog e, uzastopnog skandala, da eto, da se nije ništa dogodilo. Sve što se vani događa, taj e, vrlo hvalevedan rad koji čine novinari, da nema nikakav e, utjecaj na naše stajalište, da im to kažemo. Jako sam e, začuđena za toga što čujem. Sada imamo priliku da ostvarimo pravedno porezno natjecanje među državnim članicama. Ja sam za to, ali da, to treba biti dosljedno i transparentno, a dosljednost i transparentnost e, tiče se i toga da imamo i tu konsolidiranu osnovicu poreza na dobit i onda možemo to tržišno natjecanje staviti u neke normalne okvire, uzevši u obzir i e, ovu novu stvarnost iz digitalne sfere. Da, dakle, vidimo da e, u trenutku kada smo naše porezne sustave uspostavili da smo imali drugačije uvjete i da su se oni sada promijenili. Hvala, nitko se drugi nije javio za riječ, dakle možemo dati riječ komisiji. To je Vademo Tahje, mm, upravitelj u DG Tax. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju, dame i gospodo zastupnici. Vrlo mi je drago što mogu reći nekoliko riječi u okviru ove rasprave o cctb u i CCTB-u. Ne kako bih se umiješao u vaš rad, već kako bih vam rekao koliko cijenimo kvalitetu vašeg dosadašnjeg rada, kao što je to pokazala i ova vaša današnja rasprava i razmjena gledišta. Kao prvo, moram reći da smo za ovaj pristup kojeg su usvojili izvjestitelji, da se dakle oba dosije obrađuju paralelno. Kao što znate, ideja da se e, onaj prijedlog iz 2011. E, godine e, makne sa dnevnog reda, to je bio izbor koji bi nam bio nametnut jer rasprave u vijeću su ukazale na to da je vrlo teško e, istodobno e, pregovarati o cijelom tom izvornom projektu zajedno. Mi u potpunosti isto podržavamo i pristup prema kojem bi e, trebali dakle imati i konsolidaciju koja ne bi možda trebala prisjeći paralelno, ali što prije nakon što se definira dakle osnovica poreza na dobit. Što se tiče prijedloga koji ste danas popodne iznijeli, elementi za konsolidaciju su oni elementi koji će najbolje omogućiti da se ostvare ta dva cilja koje želimo ostvariti sa ovim prijedlogom. Dakle, da optimiziramo e, oporezivanje, ali isto tako i da stvorimo jedno dobro okruženje unutar kojeg tvrtke djeluju na jedinstvenom tržištu, da to postignemo za, sa konsolidacijom kako bi e, smanjenje troška vezano uz 28 različitih e, poreznih sustava e, što više djelovao na korist e, svih dionika. Stoga mislim da je to važan element i da je to jedan element gdje vidim da različiti amandmani i vaš rad mogu jako doprinijeti tome zato što mislim da smo priznali da možemo svakako poboljšati prijedlog kojeg smo iznijeli i da smo vrlo otvoreni i doprinijeti tim poboljšanjima. Iskoristit ću ovu priliku koju ste mi dali da zahvalim e, Polutangu i Alanu Ramasuru na e, osobnom političkom angažmanu kojeg su iznijeli e, po pitanju ovog dosijeja, na tome što su se stavili na raspolaganje tijekom različitih konferencija i sastanaka i na tome što usko surađuju sa nacionalnim parlamentima. Kao što su to i neki danas popodne naglasili, istina je dakle da su to dosjei koji su izuzetno dobrodošli, koje je Europska komisija iznijela u potpunosti poštujući načelo razmjernosti i subsidijarnosti, ali da E, imamo i ekonomske i fiskalne politike država članica i da je stoga vrlo važno da imamo usku vezu sa nacionalnim parlamentima ne samo kako bismo im objasnili pristup već kako bismo i vidjeli što oni misle o tim našim poteškoćama kako bismo onda se sve mogli bolje razmotriti i bolje riješiti. Mislim da je to doista važno. Što se tiče rada kojeg ste obavili, tu mogu reći da vidim da se iznose više prijedloga za poboljšanje našeg teksta i mislim da se s ovime doista ide u dobrom smjeru. Kao prvo sve ono što se tiče digitalnog gospodarstva, to jest digitalizacija našeg gospodarstva, to je nešto čemu je Europska komisija izdala svoje gledište 27.10. s s jednom komunikacijom. Mi dakle radimo na tome i nije nikakva tajna da što se tiče nas komisije da je važan strukturni element s kojim možemo riješiti taj izazov oporezivanja e, poduzeća i digitalnog gospodarstva je upravo CCTB. I stoga, e, eh, ono što se tiče poboljšanja definicije poslovnog nastana, eh, to digitalno prisustvo, da taj element eh, uključimo i u formulu za dodjelivanje konsolidirane osnovice poreza na dobit, da je sve to nešto što nas jako zanima i što pratimo. Također sam si zabilježio i ono što ste rekli o pragovima o e, poreznim odbicima za određene troškove ili izdatke bilo da se tu radi o agiju, dakle olakšici za rast i ulaganje ili o troškovima za istraživanje i razvoj, bilo da se radi o prijenosu gubitaka. Sve to je nešto o čemu naravno treba raspraviti i o čemu se trebaju složiti e, različite strane, ali to su vrlo važni elementi kako bismo na pravilan način e, mogli e, odrediti oporezivu osnovicu poreza. Ono što je važno je to što će uslijediti sada u budućnosti vezano za ovaj dosije. Naravno, kao prvo, vi morate doraditi i završiti e, vaše, vaše izvješća. To je nešto što je važno za vijeće i što će vijeće Eh, iskoristiti kao jedan razuman temelj za nastavak eh, pregovora u ovom dosijelu. To su neki ispomenuli danas popodne. Drugi element koji je vrlo važan u eh, bliskoj budućnosti je to da unutar vijeća moramo pod estonskim predsjedništvom i pod budućim bugarskim predsjedništvom stvoriti to da odredimo oporezivu osnovicu poreza na dobit i ovo je sada jedan preliminarni dio tih rasprava koji je vrlo važan kako bismo mogli vidjeti među državama članicama eh, do kakvih eh, posljedica bi moglo doći zbog tog prijedloga u smislu njihovih poreznih prihoda. To moramo napraviti na temelju eh, podataka iz država članica, one same imaju podatke o tome i to je važno kako bismo mogli analizirati utjecaj u budućnosti tih mjera i vidjeti u kojoj mjeri je formula za dodjeljivanje oporezive dobit dobro ili ne ili ju moramo promijeniti. Završna točka e, tiče se e, pragova. Mislim da je prijedlog komisije bio od samog početka vrlo jasan od kad smo od 2015. godine iznijeli komunikaciju u ovom pitanju. Mi se zalažemo za načelo zdrave, zdravog i transparentnog poreznog natjecanja na jedinstvenom e, tržištu i zbog toga smo za više transparentnosti i zbog toga isto tako ni u jednom trenutku nismo predložili da se harmoniziraju pragovi za oporezivanje tvrtaka, to ne stoji u našem prijedlogu. Ono što mi želimo jest da se organizira zdravo porezno natjecanje na temelju harmonizirane porezne osnovice i na temeljnog praga kojeg će države članice moći slobodno odrediti, a ne da imamo e, na desetak poreznih niša unutar 28 naših poreznih sustava i da onda dođe do toga. Dakle, mi imamo taj pristup da želimo zdravo i transparentno porezno natjecanje na svom tržištu i u tom smislu radimo. Hvala vam na ovoj bogatoj raspravi i mi eh, s nestepenjem čekamo eh, završna izvješća i to je zapravo početak onda nastavka naše suradnje u eh, raspravama koje će uslijediti kasnije sa vijećem. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Hvala. A sada naši izvjestitelji. Arena Masur. Ili Paul prvo, kako god želite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi i na njihovim doprinosima. Želim ispraviti jedan nesporazum. Ja nisam iz male zemlje. Nizozemska je ogromna, ogromna kada je riječ o izbjegavanju poreza. Recimo, Izravna strana ulaganja u Luksemburgu i Nizozemskoj su veća od onih u SAD-u, dakle zajedno smo veći od SAD-a. A Irska, Rajane, ima više domaćih stranih e, izravnih ulaganja od Francuske i Njemačke. Da, ali vi znate što to znači. To je birokracija, to je planiranje poreza i to nema nikakve veze sa stvarnim e, gospodarskim aktivnostima. To je jedno tumačenje, da, ali ako želimo biti pravedni i transparentni, onda se ja ovdje zalažem za transparentnost činjenica. I to pokazuje da ono što činite i ono što čine male zemlje je e, krađa poreznih obveznica iz e, drugih zemalja. Dakle, imamo piratstvo u Europskoj uniji, piratstvo Mislio sam da je to davna prošlost, ali to još uvijek postoji. I zbog toga to nije samo pitanje subsidijarnosti prepustiti to zemljama članicama jer time nećemo stati na kraju ovom piratstvu. I gdje je tu suverenost ako niti jedna zemlja se ne odlučuje za veće porezne stope. Imamo samo manje porezne stope. Dakle, o tome je rasprava i očekujem da će veće zemlje preuzeti vodstvo i stati na kraj piratstvu u Europskoj uniji. Jedino ćemo tako uspjeti jer inače nećemo nikada zaustaviti takve pojave u Irskoj ili u Nizozemskoj. I morate iznaći rješenje i za sadašnju situaciju. Kao što to predsjednik eh, kaže, ona je suboptimalna. Sve zemlje članice nisu uspjele osnovati digitalne platforme za poreze. Dakle, imate Facebook e, i Google koji izbjegavaju plaćanje bilo kakvog poreza. Prema našim izračunima Europska unija, dakle porezni obveznici u Europskoj uniji su izgubili 5 milijardi eura zahvaljujući gusarstvu, odnosno piratstvu u Europskoj uniji. I nemojte mi reći da bismo to trebali rješavati u okviru e OECD-a. Ja bih to rado na taj način riješio, ali prva akcijska točka u BEPS-u nije bila akcija, nego je nedjelovanje. To je bila osnivanje radne skupine. Zato jer se Europska unija i SED nisu mogle složiti o oporezivanju digitalnog gospodarstva. Dakle, OECD očekuje od Europe da preuzme vodstvo jer inače nećemo riješiti situaciju. I drugo, dakle trebate oporozovati Google i Facebook, a kako ćete to učiniti ako oni nisu nastanjeni u Europi? Drugo, porezno natjecanje koje sada vidimo ide na korist velikim poduzećima i korporacijama, a na štetu malih i srednjih poduzeća. To ne potika pravetnoj konkurenciji, nego nejednakosti, a to znači da mala srednja poduzeća prosječno plaćaju 30% više poreza od velikih poduzeća. To nije pravedno, transparentno, niti jednako. I to nije natjecanje koje želite u Europskoj uniji. Dakle, evo, to treba jasno reći. Drago mi je e, čuti prijedloge prema kojima treba oporezovati digitalnu ekonomiju i e, sa zahvalnošću naravno primam prijedloge u tom smislu, mislim da to treba učiniti i mislim da ne treba oporezovati samo promet. Ja razumijem e, nastojanje da se iznađe rješenje, ali mislim da je ovo ad hoc i dosta grubo rješenje. Mislim da bi to trebalo prije ugraditi u porez na dobit. I zašto ne bismo počeli sa cccdb om za digitalne platforme? Zašto ne? I to stoji u amandmanu 187. Dakle, to je instrument koji se možemo poslužiti za oporezivanje google Facebooka i Applea. I na kraju slažem se sa sljedećim. Ako želite takvo rješenje, a neke od zemalja to još blokiraju, ipak mislim da bismo trebali e, razmotriti mogućnost pojačane suradnje. Ne možemo dopustiti potrajanje ovakve situacije. Neke zemlje moraju preuzeti vodstvo i pokazati drugima da je to moguće ostvariti, da je moguće promijeniti sustav poreza i da svjetski standard može postati pravedno oporezivanje. Hvala. Hvala polu ali Hvala. Hvala svim kolegama na njihovim mišljenjima, njihovim amandmanima, njihovim kritikama, na prijedlozima, na prilozima za obogaćenje teksta i zahvaljujem gospodinu iz komisije i slažem se s njim kada kaže da je ova rasprava bila jako dobra što se tiče ovih ključnih pitanja. Nakon ovih komentara koji je iznio Pol, on je bio jako dinamičan, jako energičan u svojim izjavama, a slažem se s njime što se toga tiče, bih ja htio naglasiti tri stvari. Evo ovaj studeni kao mjesec dobro počinje. Markus Weber je prvi predložio da usko surađujemo sa OECD-om, da zadržimo taj e, kontakt, posebice ako se želimo baviti e, inovacijama vezanima uz e, digitalno gospodarstvo. Naravno, ali istodobno kao što je rekao Paul, OECD je morao biti jako oprezan e, kada je radio i zapravo se bojim da oni neće preuzeti inicijativu. I stoga, ako mi ne onda ne preuzmemo inicijativu, koja naravno treba biti realistična i treba biti dobro promišljena i koja treba odgovarati današnjom, današnjem stanju u digitalnom gospodarstvu, onda će to biti reference za OECD. A podsjećam da je G20 pod e, njemačkim predsjedništvom iznio pred OECD e, prijedloge vezano s digitalno gospodarstvo i da je Europsko veće napravilo isto to, to je bilo prošlo proljeće, e, dakle pred Europskom komisijom. Te dvije institucije, dakle, će zapravo iduće proljeće iznati prijedloge i ako onda u međuvremenu Europski parlament na stol iznese neki prijedlog koji je dobar, onda će to biti bitan element. I iako Europski parlament pravno gledano ne može sudovati u tim odlukama, može ipak sudovati u političkim raspravama. Druga tema tiče se minimalnog praga. Jasno je da u toj raspravi imamo unutarnju raspodjelu između lijevog i desnog spektra, ali trebamo biti svjesni toga da to vijeće nikad neće prihvatiti da se harmoniziraju porezne osnovice. To mi se čini je nešto što mi idemo predaleko, e, gdje se miješamo u nadležnosti država članica, jer je oporezivanje isključiva nadležnost država članica na Europske unije, ponovno to spominjem, i stoga mislim da imamo razloga zašto želimo harmonizirati e, osnovicu poreza na dobit, ali pravno gledano mislim da ne možemo ići dalje od toga, evo to je moje osobno mišljenje. Zatim, e, druga stvar koju bih htio reći o pragovima, to je sljedeće. Imamo dva koncepta minimalnog praga imamo minimalni prag iz političkih razloga. Da kažemo dakle na, da na 18 ili 20% želimo odrediti poreznu osnovicu. To je politički izvor. To nije ono što ja želim i to nije ono što želi moj klub zastupnika, ali u potpunosti svačam da je to stajalište drugih kolega, drugih klubova zastupnika. I zatim postoji tehnički prag. Jer ako kažemo da uopće ne želimo imati prag i da država članica može izabrati 1,5-2%, onda to znači da uopće nećemo imati oporezivanja. I stoga ne znam možemo li tu pronaći neki kompromis vezano uz ono što ja nazivam tehnički minimalni prag. I da možda bacimo svjetlo dakle i na taj element u raspravama. I e, zadnja primjedba, to je ona velika rasprava koju je pokrenuo kolega iz ECR-a i e, kolega iz EPP-a, gospodin Gunnar Hökmark i na kraju su tako i Brian Hayes. O onom osnovnom problemu e, legitimnosti da e, na razini Europske unije interveniramo kako bismo uokvirili to oporezivanje i harmonizirali oporezivanje dobiti. Gospodin Lunes, svaki put kada čujem da govorite o malim državama, onda mi tu nešto se čini sumnjivim. Čini mi se nešto tu sumnjivim. Ne znam zašto bi tu e, neke države imali više koristi od ovoga od drugih i kada čujem da neko kaže da mala država može samo e, iskoristiti mali dio tržišta i da stoga mora naći načina da preživi sa malim brojem potrošača, ali jedna mala država članica Europske unije e, može iskoristiti jedinstveno tržište od 500 milijuna građana, od 500 milijuna potrošača. Jedna država članica koja ima 400 e, tisuća potrošača ima pristup, zahvaljujući na tržištu, 500 milijuna potrošača i e, može ponuditi svojim partnerima to tržište. Što znači da možemo e, bez kraja i konca raspravljati o, toma, o tome koje će biti koristi za male ili za velike države. Mi smo ponosni na to što imamo male države članice sa malo stanovništva, ponosni smo i drago nam je što imamo i velike države članice sa više stanovništva kao što je to Jean-Claude Juncker rekao, šaljivu notu, rekao je da postoje dvije vrste država članica Europske unije, one koje e, misle da su male i one koje misle da su velike. A u stvarnosti mislim da veličina države ne utječe uopće na ovo. Ono što je važno jest da e, ako usvojimo ove porezne sustave da će neki gubiti e, radi toga porezne prihode, a drugi dobiti. I za to moramo naći rješenja. I tu sam spomenuo i one amandmane koji su podneseni i svakako smo otvoreni da poboljšamo ovaj prijedlog kojeg smo vam iznijeli. Što se tiče oporezivanja digitalnog gospodarstva, da možete umirim Gunara Hrkmarka koji je iznio doista e, važne primjedbe, htio bih mu reći da ako prvo je, mi smo bili u Talinu sa Polom i estonsko predsjedništvo nas je priupitalo o tome kada smo se sastali sa državnim tajnikom i to je zapravo bio prvi posjet prije pola godine i on nam je na vrlo pristojan način rekao pa e, CCCTB, mi nismo fanatici za to, nama to ne treba, mi Estonci mi ćemo svakako izvršiti ulogu estonskog predsjedništva i stavit ćemo to u naš program i e, naš cilj nije je zapravo da se u načelu složimo do kraja estonskog predsjedništva, ali u potpunosti nam je važno da u CCCTB uključimo i oporezivanje digitalnog gospodarstva. Jer je Estonija e, vodeća država što se tiče e, digitalizacije društva i e, tijela vlasti. Da su nam Estonci rekli pripazite mi nismo uopće za to, onda bi možda naš stav bio drugačiji, ali Estonci su nas u tom smislu ohrabrili. Što se tiče kriterija, Gunar je u potpunosti u pravu kada kaže da u današnjem digitalnom gospodarstvu a zapravo ne znamo poslovni model kojeg ćemo primjenjivati za nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci, nekoliko godina. Mi se sada nalazimo u jednom razdoblju gdje je tehnologija e, ludom brzinom napreduje i stoga se mijenjaju poslovni modeli. Ali sve konzultacije koje smo vodili, e, svu literaturu e, koju smo mogli proučiti ukazuju na sljedeće, a to je da se jedna stvar ne može delekalizirati, a to su osobni podaci moji osobni podaci koje ja besplatno ustupam Facebooku, Facebook ih zatim prikupljuje, obrađuje ih bilo gdje na svijetu, može ih čak i u oblacima obraditi, to je jasno, ali Facebook ne može učiniti da ja ne živim u 17. arondismanu u Parizu u Francuskoj. To je lako provjeriti i zbog toga smo mi iznijeli i ovakav prijedlog. Zadnja točka. Argument vezan uz subsidijarnost da je oporezivanje u nadležnosti država članica. Kao prvo, treba dobro razumjeti da postoji razlika između nadležnosti i subsidijarnosti. Raspodjela nadležnosti. Da, u tom smislu je oporezivanje u potpunosti u nadležnosti država članica. I ja sam spreman to spomenuti u izvješću, e, ako dobijem amandmane o tome i to je prva stvar koju svaki put kažemo kada se sastanemo sa nacionalnim parlamentima. Kada imamo sastanke među parlamentima i u glavnim gradovima kojima smo bili u posjeti, evo, u Sofiji ćemo to reći isto tako preko sutra, ali istodobno imamo okvir za digitalno jedinstveno tržište koje je u nadležnosti Europske unije i ugovori predviđaju sa dva članka da se kombinira to dvoje i to je naša analiza, naravno, i ne moraju se svi složiti s time, možemo razgledati o tome, ali ne možemo na harmoničan način post, dovesti do toga da imamo jedinstveno tržište sa jedinstvenom valutom, sa jedinstvenom regulativom za sve elemente, ali koji je zatim uh, gledano podijeljen po pitanju jednog važnog elementa kao što je osnovica poreza na dobit. To je što se tiče nadležnosti, ali subsidijarnost. Subsidijarnost ne znači da ćemo probleme obraditi na najnižoj razini. Ne, subsidijarnost znači da ćemo probleme riješiti na odgovarajućoj razini. A kada se radi o pregovoru, e, pregovorima sa multinacionalnom kompanijom koja može imati nevjerojatnu dobit koja možda ima e, promet veći, dvostruko ili trostruko veći od e, BDP-a neke države članice Europske unije, onda mislim da načelo specijalnosti nam nalaže da se na europskoj razini pregovara s tim multinacionalnim kompanijama, a ne na nacionalnoj razini. To je predivna rasprava koju nećemo danas zaključiti, ali mislim da bismo trebali imati na umu sve te elemente ako želimo iznijeti prijedlog s kojim ćemo vijeće ministara dovesti do toga da napreduju što se tiče onoga što mi želimo ostvariti, a to je dakle e, jednoglasnost i jedinstvo. Hvala. Hvala. Hvala i izvjestiteljima i ostalim govornicima. Mislim da je ovo bila vrlo korisna razmjena mišljenja. Ja se slažem e, sa zaključcima obojice izvjestitelja. Naravno, odbor e, će sukladno postupku iznijeti svoje mišljenje, a glasovanje će se održati u veljači. Još trebamo odrediti točan datum. No, predviđamo da će se glasovanje na plenarnoj sjednici održati u travnju. Hvala svima. Uranili smo četiri minute, ali mislim da možemo započeti. Gospodin Stolojan je ovdje. Možemo kratko prekinuti zasjedanje prije glasanja.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 So, we move to point nine. Idemo na devetu točku dnevnog reda. Razmatranje nacrta izvješća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama. Uredba o PND-u. Ja sam izvjestitelj. U ime predsjedništva. Dakle, dopustite mi da ukratko iznesem nacrt izvješća koji sam pripremio. Kao što znate, stvoren je novi pravni okvir Lisabonskim ugovorom, tako da trebamo imati strukturirani i ciljani pristup prikupljanju podataka o BND-u. Zbog toga je bilo potrebno revidirati prethodnu uredbu vijeća iz 2003. godine. Moja ocjena prijedloga komisije je pozitivna, budući da se njime nastoji ojačati usporedivost i srpnost BND agregata, na čemu se temelji i procjena vlastitih sredstava. Također, izbor nove pravne osnove članka 338. ugovora je opravdan i prikladan ne samo stoga što je došlo do promjena u odluci o vlastitim sredstvima, nego i stoga što se podaci o BND-u koriste i u druge svrhe, odnosno u cilju između ostalog i očuvanja statističkog integriteta. Prijedlog je u skladu s ciljevima komunikacije iz 2011. godine o razradi metodologije za izradu europskih statističkih podataka, što uključuje također i integraciju statističke proizvodnje usklađivanjem prijenosa podataka o vlastitim sredstvima. Osim toga, prilagodba definiciji u računovodstvenim standardima iz 2010. godine za vlastita sredstva, što je ključno radi usporedivosti podataka o BND-u. Poboljšat će kvalitetu podataka, ali će također spanjiti opasnost da zemlje članice podnesu dvostruke račune, jedne temeljem E, starog sustava iz 2005. godine i novog sustava iz 2010. godine. Dakle, u svjetlu svega toga moje izvješće sastoji se samo od 20 amandmana, većina kojih e, nastoji bolje pojasniti namjere samog prijedloga. No, nekim amandmanima nastoji se revidirati prijenos ovlasti na komisiju, naročito je to slučaj jednog amandmana. Prijedlog komisije predviđa korištenje vlastitih provedbenih mjera, a ja predlažem da se komisiji povjeri ovlast izdavanja delegiranih akata u smislu definicije sadržaja, ne strukture, nego sadržaja e, za inventuru i izvore metodologije koja se primjenjuje u izradi BND podataka i u zemljama članicama i također za uspostavljanje mjera kojima će se osigurati i e, iscrpnost e, i usporedivost podataka o BND-u. Osim toga, komisija mora provesti odgovarajuće konzultacije tijekom pripremnog rada, što znači i konzultacije sa stručnjacima, a te se konzultacije moraju provesti sukladno načelima iz međuinstitucijskog sporazuma iz travnja 2016. godine o boljem zakonodavstvu. Kako bismo osigurali ravnopravno sudjelovanje u izradi tih akata, zatražio sam e, da se Europskom e, parlamentu dostave svi podaci istovremeno kao i stručnjacima na nacionalnoj razini i da se sastanemo sa stručnjacima iz komisije koji rade na pripremi delegiranog akta. Sada sa zanimanjem e, očekujem vaše komentare i rado ću razmotriti vaše amandmane. Hvala vam. Izvjestitelj u sjeni EPP-a, gospodin Stolojan. Hvala gospodine predsjedniče. U potpunosti se slažem eh, sa svojom ocjenom o hmm, korisnosti ovog eh, prijedloga komisije. BND je važan ne samo za izračun eh, vlastitih sredstava za proračun Europske unije, nego su ti podaci važni iz niza drugih razloga, poput donošenja e, različitih politika na razini Europske unije ili zemalja članica. Naravno, ovu uredbu treba ažurirati upravo prema onome što ste vi sami rekli, predsjedniče. Što se tiče većine vaših amandmana, mislim e, da su to vrlo dobri amandmani, no mi još uvijek e, razmišljamo o dva amandmana koja ostavljaju otvorena neka pitanja. Riječ je o amandmanu broj 9 gdje se navodi da se BND izračunava na tri načina. Dakle, postoje tri metode izračuna BND-a, dakle, proizvodna metoda, metoda korištenja i metoda prihoda. Prema vašem amandmanu, samo jedna metoda je metoda koju bi trebalo prenijeti Eurostatu, a mislim da je to ograničena informacija jer obično vam trebaju sve tri metode određivanja BND-a. I ponekad onda možete provjeriti neusklađenosti koje se odnose na e, veličinu BND-a upravo uspoređivanjem ovih metodologija, odnosno proizvodne metode, metode korištenja ili metode dohotka. Sva tri postupka koja se koriste za određivanje BND-a su važna ne samo na razini zemalja članica, nego i na razini Europske unije. Jer naravno trebamo raspolagati takvim informacijama. Naravno, možemo o tome razgovarati i zanima me čuti mišljenje komisije o tome i naravno Eurostata. There Postoji još jedan prijedlog u ovom izvješću. To je zapravo odbacivanje prijedloga komisije Riječ je o amandmanu broj 14. Prema prijedlogu komisije nastoji se promicati usporedna analiza pridržavanja zakona i u tom cilju bi komisija trebala uz pomoć radne skupine omogućiti upravo takvu usporedbu. Dakle, što time želimo postići? Želimo znati kakav postupak koriste zemlje članice za određivanje BND-a. O tome bismo možda trebali razgovarati na sastanku između izvjestitelja u Sjeni i vidjeti zašto predlažete brisanje tog dijela prijedloga komisije. Inače, kao što sam rekao na početku, u potpunosti se slažem sa vašim stajalištem iz izvješća. A podržavam također i vaš prijedlog donošenja delegiranog akta umjesto provedbenog akta. Dakle, ovo izvješće ne bi smjelo predstavljati velike probleme komisiji, niti bi trebalo spriječiti usvajanje velikom većinom na odboru. Nije riječ e, o brisanju inventara, nego je to povezano zapravo sa e, donošenjem delegiranog akta, dakle to je čisto tehničko pitanje. E, u ime ECR-a gospodin Zile je napisao da nije u mogućnosti prisustvovati sastanku, ali poslao je pisani komentar tako da ću ga ja pročitati. Dakle, ispričava se i zahvaljuje nam na konstruktivnom radu. BND je svakako važna mjera zato jer se koristi za izračun vlastitih sredstava i bitno je da statistika bude što preciznija i usporediva između zemalja članica, a to znači naravno i da treba odraziti nove računovodstvene standarde i e, uskladiti i datume prijenosa. Izvjestitelj je već naglasio da treba postojati usporedivost i pouzdanost podataka, no postoje još nacionalne posebnosti i nije uvijek moguć savršena usporedba. Mm, gospodin Zile nadalje vjeruje da treba uključiti u raspravu i stručnjake iz zemalja članica, što je od ključne važnosti, jer će to omogućiti primjenu načela subsidijarnosti nego i osigurati bolje rezultate, a istovremeno treba ojačati i suradnju između zemalja članica i treba uskladiti i primjenu kontrolnog postupka. U kontekstu europskog proračuna to znači da će doprinosi zemalja biti propisno izračunati i da niti jedna zemlja članica neće plaćati više nego što treba. Izvjestitelju u Sjeni ECR-a raduje se danjem radu na ovom izvješću. Hvala gospodinu Zileu i mislim da nema izvjestitelja u sjeni Aldea, niti onoga iz redova liberala, niti, e, niti Goja, niti ostalih. Tako da možemo dati riječ predstavnicima Eurostata Silke Stape-Weber, e, ravnateljica Eurostata, koja je nadležna za ovaj predmet. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala vam na današnjem pozivu da sudjelujemo na ovom sastanku o prijedlogu komisije nove uredbe o BND-u. Želim zahvaliti gospodinu Gualtieriju na nacrtu izvješća. Potreba za revidiranjem postojećeg okvira o BND-u nasala je zbog tri razloga, naročito stupanja na snagu kao prvo novog priručnika e, ISE 2010. Zatim, kao drugo, BND treba biti usporediv tako da treba uskladiti računovodstvena pravila i definicije bnd i tako se trebaju pridržavati sve zemlje članice. I treće, to je najvažnije za zemlje članice, Ovaj novi prijedlog smanjuje opterećenje za podnositelje podataka u zemljama članicama, odnosno nacionalne institute za statistiku, jer se usklađuju rokovi za podnošenje podataka, a to znači da je to do kraja rujna svake godine. Ključne promjene je već istaknuo izvjestitelj gospodin Gualtieri, a to su promjene u pravnoj osnovi na čemu se temelji naš prijedlog, to je sada članak 338. iz razloga koji je iznio izvjestitelj i to je za nas posebno važno zato jer sada se prikupljanje podataka o BND-u za svrhe vlastitih sredstava će biti u potpunosti usklađena i također pod krovom europskih statistika je tako E, znači da e, će se tu primijeniti i sve odredbe o kvaliteti. Kada je riječ o srži, e, zapravo je prijedlog vrlo sličan onome koji je već na snazi. Prijedlog je uglavnom tehničke prirode sa nekim odredbama koje je već e, spomenuo izvjestitelj u svojem izvješću kojim se prenose ovlasti na komisiju kako bi osigurala usklađeno provođenje predložene uredbe. Komisija se raduje na dolazećoj raspravi što uključuje i raspravu o predloženim pitanjima u vezi sa komitologijom. Još jedan važan aspekt e, je ukupna arhitektura modela vlastitih sredstava prema BND-u gdje sve zemlje članice e, imaju interesa ako se provodi usporediva statistika o BND-u, tako da svatko uplaćuje pravedan doprinos u vlastita sredstva Europske unije. U tom kontekstu to znači da trebamo provedbene mjere koje će omogućiti postizanje tog cilja, čak i ako to zahtjeva dodatne napore koje trebaju poduzeti podnositelji podataka u zemljama članicama u pojedinim slučajevima. I na kraju pozdravljamo potporu izvjestitelja, fleksibilnosti komisije i e, njezine spremnosti u provedbi ove uredbe i radujemo se daljnjim raspravama o ovom predmetu u okviru pregovora to možda neće biti toliko potrebno s obzirom na e, inventarni popis e, jer je to čisto tehničke prirode i o tome trebaju odlučivati profesionalni i statističari u okviru provedbenih akata. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, naravno ostajemo na raspolaganju i spremni smo pružiti dodatna pojašnjenja i želim sada odgovoriti na pitanje koje se odnosi na uvodnu izjavu broj 9 E, ja zapravo to ne mogu bolje objasniti nego što ste to vi učinili. Dakle, Eurostat smatra da nam trebaju sva pristup, sva tri pristupa BND-u i to ne predstavlja dodatno opterećenje po zemlje članice zato jer velika većina zemalja članica se koristi svima trima pristupima upravo iz razloga koje je naveo gospodin Stolojan. Riječ je samo o tome da treba omogućiti usporedbu i usklađivanje i znači, najbolje moguće vrijednosti e, BDP-a i BND-a. I to već zemlje članice čine i radi vlastite koristi i naravno mi bismo htjeli zaprimiti sva tri e, izračuna upravo u svrhe našeg sustava očuvanja kvalitete i radi naše validacije. Hvala lijepa. Hvala lijepa na svima kome su, kojima su doprinijeli ovoj raspravi. Ja ću pozorno ispitati sve amandmane. Kao prvo želim vam zahvaliti na konvergenciji filozofije samog prijedloga. Naravno, to cijeni i komisija vezano za e, mjere koje se stavljaju u provedbeni akt i strukturne koje će poslati delegirani akti vezano za sadržaj. Naravno, svakako ćemo uzeti u obzir doprinos e, e, izvjestitelja. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Stolojan, mislim da nemamo velikih razlika kada se radi o sadržaju. Mislim da su to formalne razlike, pa sam spreman raspraviti o tome kako ćemo možda promijeniti e, formulacije. Što se tiče devetog amandmana, namjera je bila da ne treba postojati samo jedan test e, i da se ne koriste nikakvi drugi. Zato što je e, originalni porez nije E, jedini i komponente se mogu e, e, se mogu staviti isto Aha, u skladu s trima pristupima. Da to ne vidim nikakav, e, nekakve velike razlike u sadržaju i spreman sam raditi na jednom pojašnjenju koji bi mogao pojasniti i poboljšati tekst. Ili imate obvezu da imate e, sva tri pristupa koji nisu u prijedlogu komisije ili da imate barem jedan e, koji morate, a onda možete možda koristiti i ova druga dva. Dakle, nemam uopće problema s time da poboljšam e, formulaciju koju sam predložio. Što se tiče 14. ja ću još uvijek e, provjeriti da ništa ne nedostaje. To je samo posljedica ovih e, promjena da se ovlasti komisija kada se radi o delegiranim i provedbenim aktima moramo vidjeti koji je cilj teksta, da li možemo i dalje ostaviti to brisanje ili trebamo to ipak spomenuti. Ali ovdje kada se radi o sadržaju nemamo nekih razlika. Naravno ne želimo e, brisati ovaj popis izvora i metoda. Hvala vam lijepa. Radujem se što ću vidjeti amandmane njihov 22. E, sredi studenog je e, rok i onda ćemo 11. E, siječnja razmotriti amandmane i to će se potvrditi u Ekonu ili 24. siječnja ili 21. veljače. Naravno, namjera je da se odmah ide na trijalog i tako ćemo to onda zaključiti što je prije moguće u ožeku kako bismo ja se očekujem da ćemo provesti taj trijalog. Hvala vam lijepa svima vama i komisiji i predstavnicima Eurostata. Sada moramo prekinuti malo e, sjednicu jer smo e, zakazali u 5.55 e, glasovanje. Dakle, prekinut ćemo zasjedanje do 5.55. Malo smo ranije završili, pa ćemo započeti s glasovanjem prema dnevnom redu. Hvala lijepo. prvi

Hvala <laughs>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 Amen. odavno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 Hvala <laughs>

Hvala.

Hvala Dragi kolege i kolegice, možemo započeti s našim glasovanjem, našim dijelom za glasovanjem. Obično se radi o provjeri. Otvaram glasovanje. Dakle, glasujemo jesmo li spremni glasovati.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 Okay. Oh. The, the touch, golden touch. Magic fingers, Werner. Magic fingers. so, we can close. Dakle, možemo zatvoriti ovo, ovaj test glasovanja. Sada ćemo započeti sa Fulvijom Martušelom. E, radi se o nacrtu mišljenja o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje. Kompromis broj A. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojenje. Kompromis B. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman broj 52. Za? E, Predsjedatelj se ispričava. 53. This will be voted later. This was okay, so, okay. Then let me follow the right one. I don't... Dakle, da vidimo. Dakle, radi se o amandmanu 53. za... Rečeno mi je da e, naš popis za glasovanje je u krivom poredku, to mi kaže tajništvo.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 Amandman 53. Za? Protiv? Moramo provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje. Vote Zatvaram glasovanje. Odbijan je. Jedno. Amandman 54. za. Protiv. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman broj 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 55 za, protiv, moramo provjeriti, Otvorim glasovanje. Zatvorim glasovanje. Usvojen je. Dakle, 52, 16 i 17, njima se ne, njih se ne razmatra. Dakle, idemo na amandman broj 56 za, protiv, provjeravamo, otvoren glasovanje. Vote is closed. glasovanje. Usvojen Jednim glasom većina. E, amandman 57. za, protiv, provjeravamo, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je amandman 58. za, protiv, suzdržani usvojen, 59 za, protiv, provjeravamo amandman 59. To je originalna kombinacija. Socijalisti su protiv, dobro. Znači odbijen je. Nisam dobro vidio. 59 odbijen, amandman 60 za, protiv, suzdržani, odbijen, 61 za, protiv, suzdržani, odbijen, amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbijen, 63 za, protiv, suzdržani, odbijen, 64 za, protiv, suzdržani, odbijen, 66 za, protiv, suzdržani, odbijen. 67 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 78 za, protiv, 78 moramo provjeriti. Dobro. Otvore, glasovanje je otvoreno. Još dva kolega. Dobro, zatvora glasovanje. Odbijanje. Amandman 79 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 80 za, protiv, Moramo provjeriti 80. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 81. 81. Za. Protiv. Provjeravamo amandman 81. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 22 za, protiv, 82 za, protiv, suzdržani, usvojen, 83 za, protiv, suzdržani, usvojen, 84 za, protiv, provjeravamo amandman 84. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, 21 naprema 21, znači da je odbijen. Sada krećemo dalje na amandman 28. Dvoje uvodne uzjave, 28 e, za, protiv. Provjeravamo 28, otvoram glasovanje. To je originalna kombinacija klubova. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 29 za, protiv, moramo provjeriti. Mislim da je odbijen, ali trebamo e, provjeriti. Otvaram glasovanje za amandman 29. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 30 za, protiv, provjeravamo amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 32. E, ogovarajući odgovarajući dio za, protiv. Moramo provjeriti. 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Dakle, 22 na 20. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 35. Za, protiv, mislim da je usvojen, ali ćemo provjeriti. Amandman 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 36. Za, protiv, usvojen. Usvojen. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 37 za, protiv, provjeravamo. Mislim da je odbijen, ali otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbijen je. Amandman 38. Za, protiv, suzdržani, Vidim liberale. Provjeravamo. To je njihov amandman, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Sada glasujemo na cijeli e, prijedlog komisije. E, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Još uvijek treba jedan kolega glasovati. Ne. Zatvaram glasovanje. 39 za, 1 protiv, dva suzdržana. Čestitamo izvjestitelju. Sada krećemo na drugi dio. a It is uh, uh Radi se o izvješću. Evi želi. Suzbijanje pranja novca s pomoću kaznenog zakona. To radi se o mišljenju plus Amandman 21. za. Protiv. Suzdržani odbijen. 23 za. Protiv. Suzdržani Mislim da je usvojeno, ali ćemo provjeriti 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Znači ne raspravlja se o 22, 24 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 24, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Dakle, 22 za, 19 protiv. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 31. Za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 32. Da, ako nije usvojen, onda se ne raspravlja. Dakle, 32 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojen. Sad idemo na 37, 36, se ne razmatra, 37 za, protiv, suzdržani, usvojen, 38, od 38 se ne raspravlja. Idemo na 39, za, protiv, suzdržani, odbijen. 40 za, protiv, suzdržani, odbijen. 41. 41 se ne razmatra. 42 za, protiv, suzdržani, usvojen. 43 za, protiv, suzdržani, usvojen. 44 za, protiv, suzdržani, usvojen. 46 za, protiv, suzdržani, usvojen. 47 za, protiv, suzdržani, usvojen. 48 za, protiv, suzdržani, usvojen. 49 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 53 za, 53 za, protiv, provjerit ćemo 53. a znači da je usvojen, dobro. 54 za, protiv, suzdržani, usvojen. 55 za, protiv, suzdržani, usvojen. 56 za, protiv, suzdržani, usvojen. 57 za, protiv, suzdržani, usvojen. 58 za, protiv, suzdržani, usvojen. 59 za, protiv, suzdržani, usvojen. 60 za protiv suzdržani usvojen, 61 za protiv suzdržani usvojen, 62 za protiv suzdržani usvojen, 63 za protiv suzdržani usvojen, 64 za protiv suzdržani usvojen, kompromis D za protiv suzdržani usvojen, kompromis E za protiv suzdržani usvojen, 4 za protiv Provjerit ćemo četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, 21 na 21 znači da je odbijen. 5 e, za, protiv, suzdržani. Ne, provjerit ćemo. 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Šest za, protiv, suzdržani, odbijen. Sedam za, protiv. Provjerit ćemo sedam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje s jednim glasom većine usvojen. osam za, protiv. Provjerit ćemo i amandman broj osam, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. devet za, protiv. Provjerit ćemo. Mislim da je odbijen, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Vrlo originalne kombinacije. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Broj 10. Za. Protiv. Otvaram glasovanje za 10. Provjeravamo. Odbijen. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 11 za. 11 za. Protiv. Suzdržani i odbijeni. 12 za. Protiv. Moramo provjeriti broj 12. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. To je bio 12. Dobro. Sad idemo na kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 10. Ne, ispričavam se, 15. Za, protiv, provjerit ćemo 15. Otvaram glasovanje za amandman broj 15. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbijen. glasovanje za e, prijedlog komisije na način na koji je izmijenjen. Otvaram glasovanje poimenično. Mislim da morate pričekati. Zatvaram glasovanje. 41 za, nitko protiv, dva suzdržana. Čestitam izvjestitelju. S time smo zaključili naš dio vezan za glasovanje. Sljedeći sastanak je u četvrtak u 9 sati ujutro. Hvala lijepa, zatvaram sastanak.